Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Možemo li krenuti? Ako možemo krenuti, molim vas da sjednete. And again, may I ask you to stop conversations and take... Još jednom e, možemo li sjesti i koncentrirati se. Thank you very much. Dear ladies Dame i gospodo, evo danas e, otvaram e, sastanak odbora regije Europskog parlamenta. Danas nam je čast što imamo zajednički sastanak sa predstavnicima nacionalnih e, parlamenta, zemalja članica. I dopustite da slijedim redovnom postupkom, pa da prvo proslijedimo sa usvajanjem dnevnog reda od E, koordinator EPP-a, gospodin Van Nistelrooy, ima očito komentar na dnevni red. Izvolite. Evo, hvala evo na ovoj prilici. Samo jednu stvar e, sam htio reći, jer prošli put e, smo govorili o nepogodama, elementarnim nepogodama koji su pogodili Antile i otoke. Sad imamo situaciju u Grčkoj ključno pitanje na dnevnom redu je zapravo kada ćemo o tome raspravljati. Zapravo imam i zahtjev gospođe Spirake, možda može ona nešto reći o tome i onda recimo otvoriti kada bi se to moglo raspraviti. Gospođa Spiraki, hvala gospodine ministre što ste izrazili solidarnost sa Grčkom. Evo, gospođa Mihajlova, samo dvije riječi. Molim vas da se a, od sutra na dnevni red stave grčki otoci da se ova točka stavi na plenarnu do kraja studenoga. E, također želim reći našim kolegama odboru regiji da je važno izraziti solidarnost sa grčkim narodom zato i time što će se zatražiti komisija doprinos nacionalnim kontribucijama za financiranje iz europskog pa, e, proračuna za katastrofe, odnosno da se izmijeni uredba koja se odnosi na Fond solidarnosti Europske unije u tom smislu. Evo, hvala. Toliko. E, hvala gospodine ministru, gospođo Spirake. Dakle, evo sutra ujutro nakon e, izvješća Rumunjske i Bugarske, a prije e, glasanja ćemo odvojiti vrijeme za uvod u situaciju u Grčkoj i evo hvala na tome što ćete u tome sudjelovati. A drugo, već smo uključili u da se za koordinatore raspravu o eventualnom usmjernom pitanju o situaciji u Grčkoj nakon poplava u Grčkoj. Dakle, to je ono što možemo napraviti u ovom trenutku. Znači sada uz ove napomene možemo li usvojiti dnevni red na čemu zahvaljujem. A što se tiče usvajanja nacrta zapisnika od 9. i 10. 10. Eh, možete naći na internetu i ako niko nema prigovora, eh, predlažem da ako dakle, takvi pregovori ne stignu, ih smatramo usvojenima. Krenut ćemo sada odmah na glavnu temu našeg e, današnjeg rada, a to je sastanak Međuparlamentarnog odbora o budućnosti kohezijske politike nakon 2020. E, Izazovi i sljedeći koraci te prilike uvaženi dakle kolege, prijatelji, zastupnici nacionalnih parlamenta. Dobrodošli svi u Europski parlament. Inter, meeting. Danas smo se sastali kako bismo razgovarali o jednoj važnoj temi, a to je budućnost kohezijske politike i kako bi ona mogla izgledati nakon e, završetka sadašnjeg financijskog razdoblja 2020. Već smo razgovarali o toj temi puno puta na našem odboru, raznim prilikama i pripremili smo i rezoluciju koja se zove sastavnice za kohezijsku politiku nakon 2020. E, temeljem e, izvješća na vlastitu inicijativu koju je pripremio ovaj odbor, a tu je sastavljen inicijalni e, stav parlamenta i podnesen na plenarnoj svibnju ove godine. U ovom trenutku radimo na omnibus e, prijedlogu koji se tiče na srednjoročne e, revizije i kasnije ćemo čuti izvjestiteljicu odbora regije po ovom izvješću. Kao što znamo, sedmi kohezijsko izvješće objavljen je tijekom Europskog tjedna regija i gradova u listopadu i već smo to raspravili ovdje u našem odboru zajedno sa gospodin Kreću, povjerenici za razvoj kao i odborom Koter, odbora regija, a naš Odbor će također pripremiti izvješće na inicijativu na temu ovog važnog dokumenta. Sljedeće godine e, konkretni rad na sljedećem financijskom razdoblju će krenuti sa prijedlogom o višegodišnjem financijskom okviru u svibnju, kao što smo dakle izvješteni. A sutra imamo e, saslušanje sa gospodinom Oettingerom e, povjerenikom za proračun Europske unije i e, nadam se da ćemo doći čuti više informacija o tome. Te se nadam da ćemo imati raspravu o izazovima i prilikama koji su pred nama i također pogledati koje su najbolje prakse koje proizlaze iz e, sadašnjeg i prethodnog financijskog razdoblja. Dakle, mi, zastupnici Europskog parlamenta, čekujemo E, plodnu ugodnu raspravu danas, te svima želim e, dobru i ugodnu raspravu i uspješnu raspravu danas. A prije nego što krenemo sa govornicima, imam jedan najavu tehničke prirode za članove nacionalnih zastupnika nacionalnih parlamenta. Ako želite se javiti za riječ, morate ispuniti obrazac kojim se, se javljate za riječ i to dadete, to ćete predati našim poslušiteljima u dvorani. taj obrazac je pred vama na stolu, je li, vam to <laughs> jasno? Ne, zastupnici ne. A i vas poznam samo <laughs> tako da znate, pa lakše je naravno utvoriti tko sve želi govoriti, a kao drugo e, držat ćemo se postupka procedure gdje će prvo koordinatori imati riječ, a onda zastupnici nacionalnih parlamenta, a zatim za, o, ostali eurozastupnici. Dakle, još jednom. Dobar dan, e, povjerenici Kreću koja je naš gost i sudjelovati će u raspravi i također e, ministar Aku koji je ministar e, odgovoran u estonskom predsjedništvu za kohezijsku politiku te odboru regije koji je s nama već raspravljao o kohezijsku politiku. Dakle, evo, u svakom slučaju, evo, meni je zadovoljstvo pa povjednici Kreću dajem e, riječ e, o, da nam kaže nešto o budućnosti kohezijske politike. Zahvaljujem uvaženi zastupnici Europskog i nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak. Dobro znadete da nama, komisiji, nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u preispitivanju naših politika i dovođenju istih politika bliže građanima. Tako da sam doista zahvalna svim zastupnicima jer dobro znadete da kamo god da idem pokušam se uvijek sastati sa zastupnicima nacionalnih parlamenta kako bih objasnila prioritete komisije u jednom konstantnom i transparentnom dijalogu. Naš sastanak danas ovdje u Domu Europske demokracije je ključni trenutak e, u ovim vremenima važnima za politički dijalog kao i za našu politiku, naše politike jer ćemo ovdje govoriti o budućnosti kohezijske politike nakon 2020. Dobili smo mišljenje gotovo svih zemalja članica o budućnosti ove politike i želim zahvaliti svima vama kao i nacionalnim parlamentima na svemu što ste odradili, na tome sam doista zahvalna. Također e, zahvaljujem svemu što je regio odbor odradio. Predsjednice, doista ste naporno radili u pripremi ovoga. Također, izvješće gospođe Westfall, također kao i mišljenje gospodina Schneidera su bili vrlo korisni i dali nam na e, puno e, materijala za razmišljanje. Dakle, kada pogledamo detaljnije vidimo da je europski projekt doveo do nikada ranije viđenog razdoblja mira i prosperiteta, ali ekonomski e, pritisci, globalizacija, migracije, tehnoloških promjena stvaraju tenzije u Europskoj uniji i dispariteti jačaju, što možemo vidjeti i u sedmom posljednjem kohezijskom izvješću. Ovi ekonomski, socijalni, teritorijalni dispariteti mogli bi potkopati temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija. A gledajući prema budućnosti, moj odgovor na ovaj trend su dvije riječi kohezijska politika. Kohezijska politika zato što je to najkonkretniji e, izraz europske solidarnosti. To su politike koje osiguravaju jednake mogućnosti za sve građane u svim regijama. I kao što sam rekla, komisija je prošlog mjeseca objavila sedmo izvješće o stanju kohezije u Europskoj uniji i to izvješće e, pokazuje puno stvari. Prvo, da konvergencija je e, na obećavajućoj razini Europskoj uniji, što znači da kohezijska politika radi funkcionira, ali izvješća paradoksalno kaže da rastu i dispariteti između zemalja i unutar e, zemalja, između ruralnih i urbanih područja, između urbanih periferija i centara i malih e, gradova i velikih metropolitanskih e, područja i upravo zato kohezijska politika treba nastaviti investirati u sve regije. I također znam da mnoge zemlje članice isto tako dijela ovo mišljenje. Također, u izvješću kažu da socijalna inkluzija uključujući integraciju migranata, klimatske promjene, energija, održivi transport, temeljne usluge kao zdravlje, obrazovanje, digitalna infrastruktura, inovacije, istraživanje su sve područja gdje je kohezijska politika dovela do znatnih poboljšanja i na to se trebamo usredotočiti u budućnosti te pomagati zemljama, članicama i regijama da jačaju rezilijentnost i bolje se prilagođavaju industrijskoj transformaciji i globalizaciji. A sada je pitanje kako to učiniti i kako se možemo usredotočiti na opipljive rezultate i kako e, pojednostaviti kohezijsku politiku za korisnike, učiniti je fleksibilnijom e, i lakšom za korištenje i koje pravi e, ravnoteža između promjena i stabilnosti, mislim da sve kreće s jednom riječju, a to je povjerenje. Da, e, ja sam za veliku e, za pojednostavljenje ove politike koja se dugo nije mijenjala i nekada doista jest noćno mora za korisnike, znači treba pojednostaviti proces upravljanja i kontrole i to će biti prvi korak prema uspostavljanju tog povjerenja. Pristup za 2014. do 2020. znači prošlo programsko razdoblje ovo e, je se pokazao e, prilično e, opsežnim i vrijeme i prilično velikim teretom i vrijeme za pojednostavljenje. Mnogi podupiru sustav gdje bi komisija plaćala po, utvrđe, po ispunjenju predugovorenih uvjeta. U proteklim godinama postalo osim toga jasno da u svakoj regiji se mogu pojaviti izaz, iznenadni nove izazovi, a prema sadašnjem sustavu financiranja prioriteti su utvrđeni na početku razdoblja i puno je previše vremena potrebno da se naprave prilagodbe Imali smo puno slučajeva gdje bi trebalo reagirati puno brže. Na primjer u Valoniji smo vidjeli e, ove tisuće gusenica, e, tisuće radnika koji su u Caterpillaru ostali bez posla ili e, prirodnih katastrofa i tako dalje. Znači moramo imati takve fleksibilnosti u budućnosti i također E, bilo bi možda lakše koristiti neraspoređeni dio fonda na takav način, a fleksibilnost bi se povećala jednostavnim regulatornim paketom gdje propisi koji se odnose na strukturne fondove su potpuno isti i ovdje. I također na posljedku pitanje upravljanja. Svi znamo da nisko, da loše upravljanje e, sprječava javne investicije i razvoj i nije ni prvi ni zadnji put da kažem da novac nije sve. Moramo jačati administrativni kapacitet. Zato se upravo obraćam predstavnicima nacionalnih parlamenta s vašim znanjem eh, onome što se događa u vašim okruzima, jer to je na terenu, to je neprocjenjivo znanje, jer vi imate alate i ekspertizu za prenošenje europskog zakonodavstva i mislim da igrate također i e, ključnu ulogu u tome da, da se ne ide predaleko u administrativnim e, propisima samim za sebe, te da moramo pronaći pozitivne poticaje za provedbu strukturnih reformi. Pa na kraju dopustite da zaključim koliko je važno raditi zajedno, a što kreće time što ćemo osigurati da svaki europski građanin u okrugu znade da kohezijska politika e, funkcionira na terenu. I e, ono što sam e, predložila sa povjerenikom Tysonom početkom godine je već krenulo u regijama i što je sad važno je da svi ostanu uključeni komisija, zemlje članice, parlament, nacionalni parlamenti i regionalni lokalni autoriteti. Uh, Mislim, ja vam to samo govorim samo kako E, bih istaknula tu zaslugu s vaše strane isto tako. E, jer mislim puno predugo se samo prebacivala krivnja na e, Brisel za sve što ide krivo, sve što je dobro bi lokalna razina preuzela zasluge. Znači u mojoj zemlji isto tako i vidjela sam veliki cirkus sa eh, ovim investicijama od kojih 90% eh, dolazi iz EU fondova, a niko to ne kaže glasno. I mislim da Tako da doista mislim da bismo trebali ojačati komunikaciju upravo po tom aspektu. Razgovarala sam na telefonu sa e, povjerenikom Mojdašom e, koji e, je rekao da <laughs> na kada je zadnji puta bio na manifestaciji na kojoj je Europska unija uložila 150 milijuna eura nigdje nije bila čak niti zastava Europske unije istaknuta, kamoli spomenuto da to nije platila E, lokalna vlada nego Europska unija. Dakle, evo naši kolege iz odbora regija zasigurno će vam htjeti e, dati neke detalje e, o kohezijskoj alijanci i na kraju želim vas izvijestiti da je predsjednik Juncker prošlog tjedna pokrenuo task force za e, proporcionalnost koji će se sastojati od zastupnika Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta i odbora regija. A ovaj task force dolazi u pravom trenutku u pravom trenutku za politički dijalog i pomoći će nam identificirati kako imati učinkovitije politike i dati dodanu vrijednost. Želim vam ugodnu raspravu i mogu reći da je ovaj odbor jedan od najboljih jer se sastoji od ljudi koji imaju doista puno konkretnog znanja iz rada na terenu, koji znaju što funkcionira, što ne i mislim da je važno međusobno e, surađivati komisija, nacionalni i europski parlamenti, pa još jednom zahvaljujem na ovome. Thank you for your interesting Hvala vam lijepa na vrlo zanimljivom izlaganju i vrlo važnim porukama koje ste nam prenijeli. E, koliko mi je poznato, morate otići u alpsko područje. Razgovarat ćemo o strategiji na tom području. E, u svakom slučaju hvala vam lijepa što ste došli na ovu konferenciju, a nakon što vi odete ovdje će i nadalje biti e, predstavnik Europske komisije e, gospodin Van Breska koji će kasnije dobiti riječ. Sada mi je veliko zadovoljstvo što mogu dati riječ našem sljedećem uvodničaru, gospodinu Abu, E, ministru javne uprave koji predstavlja estonsko predsjedništvo e, vijeća budući da Estonija predsjedava Europskom unijom. Već smo se sastali s gospodinom Abom kada je govorio o prioritetima estonskog predsjedništva. Izvolite. Hvala vam lijepa. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani sudionici ovog seminara o koheziji europske socijalne politike. Hvala vam na ovoj mogućnosti da razgovaramo o izazovima i mogućnostima i budućim mjerama. Pravi je trenutak da to učinimo. Europska komisija u ovom trenutku izrađuje višegodišnji financijski okvir, odnosno prijedlog za taj okvir, a on obuhvaća i kohezijsku politiku. Međutim, E, prije nego što prijeđem na samu temu današnjeg sastanka, zahvalio bih e, Europskom parlamentu, gospođi Mihajlovi, e, gospođi krele i svim izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem im na izvrsnoj suradnji u sklopu postupka trijaloga. Puno toga smo ostvarili što se tiče provedbe uredbe o općim financijskim odredbama. U srpnju kada je Estonija preuzela predsjedavanje e, Europskom unijom, rekao sam da je jedan od naših ciljeva ostvariti napredak e, na području kohezijske politike. A poseban naglasak će biti na provedbi i pojednostavljenju ove politike. Uspjeli smo ostvariti taj cilj i razgovarali smo o ovoj temi na raznim razinama, a na sjednici Vijeća za opće poslove prošli tjedan Uglavnom smo razgovarali o kohezijskoj politici. Vijeće za opće poslove na svojoj sjednici dalo priliku svim državama članicama da iznesu svoja mišljenja i prijedloge za budućnost kohezijske politike. Iznimno mi je drago što danas imam priliku pred vama govoriti o ovoj temi. E, zajedno sa državama članicama usvojili smo zaključke vijeće vijeća o sinergijama e, za kohezijsku politiku nakon 2020. godine. E, vijeće zastupa mišljenje da postoje različiti instrumenti i politike Europske unije koji se moraju međusobno nadopunjavati. Moramo koristiti sinergiju koja postoji i koja se treba uspostaviti između različitih instrumenata i politika. Usklađivanje različitih pravila i instrumenata svakako je nešto što moramo uzeti u obzir e, a u svjetlu komplementarnosti a to je istaknuto i e, na razini e, radne skupine za pojednostavljenje zakonodavstva. E, to može uvelike olakšati korištenje sredstava iz fondova Europske unije. A prošli tjedan su osim toga ministri nadležni za kohezijsku politiku razgovarali o sedmom izvješću i e, pitanjima koja su povezana sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom. Drago mi je što vas mogu izvijestiti da su naši razgovori bili doista temeljiti i otvoreni. Države članice sve se slažu da je kohezijska politika važan instrument koji nam može pomoći što se tiče uklanjanja razlika u razvoju i e, poticanja provedbe strukturnih reformi i unapređenja e, konkurentnosti. Međutim, ne smijemo e, se odmarati na lovorikama, nego moramo dalje raditi. E, nakon e, obavljenih sastanaka mogu vas izvijestiti da države članice iznimno cijene e, kohezijsku politiku. Vijeće je odlučno u namjeri da pravila koja se odnose na kohezijsku politiku i sredstva iz investicijskog fonda Dakle, pobrinut ćemo se da budu daleko jednostavnija, jer pravila moraju biti e, laka za provedbu i jednostavna u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Sada nekoliko riječi o e, samoj kohezijskoj politici. Prema sedmom izvješću regije, države članice i Europska unija kao cijela profitiraju od kohezijske politike. Unatoč tome, još uvijek postoje neke regije u Europi, kao što je spomenula i povjerenica gospođa Kreću, e, Postoje dakle regije gdje razvoj zaostaje i razina nezaposlenosti je vrlo visoka. Osim toga, Europska unija je suočena s novim velikim izazovima. Stoga moramo raditi na poticanju rasta, inovacija, razvoja. Moramo povećati razinu e, zaposlenosti i smanjiti nezaposlenost mladih e, kao i siromaštvo. Nema nikakvog razloga vjerovati da bi kohezijska politika trebala biti neizmjenjena ili izdvojena od e, stvarnosti oko nas. Suočeni smo s novim izazovima i zato nam trebaju cjelovita rješenja e, rješenja koja obuhvaćaju različite sektore i različite fondove. Kohezijska politika mora biti dovoljno fleksibilna i mora biti u stanju reagirati na stvarne potrebe koje se pojavljaju u našim regijama i gradovima. Osim e, aspekta fleksibilnosti moramo isto tako jamčiti političku stabilnost jer kohezijska politika ima važnu ulogu kada govorimo o dugoročnim ulaganjima i e, kada govorimo o potpori strukturnim reformama. Naravno, kohezijska e, politika nije lijek za sve probleme. Ona mora biti ciljena, usmjerena, mora imati jasno definirane opće ciljeve i jedino ćemo na taj način ostvariti maksimalni učinak. Na taj način odašiljemo jasnu poruku o tome kakvu politiku želimo i koje rezultate očekujemo. E, pristup usmjeren na rezultate mora biti naš prvi prioritet. E, jasni, vidljivi rezultati povećavaju dodanu vrijednost Europske unije i pokazuju našim građanima na koji način e, sami građani i njihove regije profitiraju iz e, investicija u sklopu kohezijske politike. Ne možemo dovoljno naglasiti značaj prekogranične suradnje u sklopu kohezijske politike. Više od e, trećine europskog stanovništva žive u pograničnim područjima, a to su područja koja imaju veliki potencijal kada govorimo o prekograničnim uslugama i slobodnom kretanju ljudi i roba. Prekogranična suradnja najbolji je mogući način da iznađemo rješenja za prekogranične probleme. To je najbolja mogućnost za razmjenu primjera najbolje prakse i unapređenje konkurentnosti. Kohezijska politika e, donijela je znatnu dodanu vrijednost E, zahvaljujući e, svojoj dosljednosti i provedbi europskog semestra do 2020. Kohezijska politika usmjerena je na e, investicije koje trebaju ostvariti konkretne rezultate. To su prednosti na kojima trebamo dalje raditi. Iznimno mi je drago što mogu primijetiti da se sve više razgovara o budućnosti kohezijske politike. Uvjeren sam E, da ćemo zajedno uspjeti oblikovati kohezijsku politiku na način e, da nam pomogne da unaprijedimo razvoj e, država, regija i gradova, a u sklopu toga i povećamo blagostanje i dobrobit za naše građane. Zahvaljujem još jednom na pozivu na ovu konferenciju i na prilici da vas izvijestim o razgovorima na sjednici Vijeća za opće poslove. Hvala. Hvala gospodine Ap. Zahvaljujem na vrlo zanimljivim e, informacijama i na porukama koje ste prenijeli. Evo sada ćemo se pozdraviti s gospođom povjerenicom. Nastavljamo s radom. Hvala vam. Um, uh, Prelazimo sada na sljedeći dio naše rasprave, odnosno pokrenut ćemo raspravu na našu ključnu temu. Imat ćemo pet vrlo zanimljivih govornika e, koji će e, govoriti o kohezijskoj politici sa različitih aspekata. Govorit će o svojoj viziji za budućnost. E, jedan od ovih pet govornika je gospodin Erik Van Breska E, koji je ravnatelj e, u Upravi za regionalnu i gradsku politiku u Europskoj komisiji. U ovom trenutku komisija priprema prijedloge za buduću politiku za razdoblje nakon 2020. Tako da njegova intervencija dolazi u pravi trenutak. E, s nestrpljenjem iščekujemo vijesti od Europske komisije. Eh, osim toga govorit će gospođa Ivelina Vasileva koja predsjedava odborom za zaštitu okoliša i vodu u Nacionalnoj skupštini Republike Bugarske. Ona će nam reći nešto više o bugarskim E, gledištima na budućnost kohezijske politike. Gospođa Rovana Plam je predsjednica Europskog e, e, odbora za europske poslove u zastupničkom domu Rumunjske. Rumunjska će predsjedavati Europskom unijom u proljeće 2019. a to je jedno od ključnih razdoblja za pripremu za sljedeće razdoblje financiranja. Bugarska preuzima predsjedavanje 1. siječnja sljedeće godine, a nakon toga u proljeće 2019. predsjedava Slovačka i Rumunjska. Gospodin Mihael Schneider je član odbora regija i e, dobar prijatelj odbora regiji Europskog parlamenta. On je izvjestitelj za mišljenje odbora regija na temu budućnost kohezijske politike nakon 2020. Biće nam jako drago čuti glas odbora regija osim toga, tu će biti gospođa Konstance Krel, koja je e, zastupnica u Europskom parlamentu i članica odbora e, za regije. Ona je koordinatorica e, svog kluba, kluba socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Ona je također izvjestiteljica jednog od ključnih dosijeja na kojima radi odbor u ovom trenutku, takozvanog omnibusa, dakle skupnog prijedloga. E, prvo sada dajem riječ e, gospodinu Von Breska. Izvolite. Hvala vam lijepa. Jako mi je drago što ste me pozvali na ovu konferenciju. Biću vrlo kratak. E, naravno, nastojaću ću ne ponavljati ono o čemu je upravo govorila gospođa povjerenica. Ja ću naglasak staviti na četiri pitanja koja su vrlo bitna komisiji i E, to su pitanja koja trenutačno razmatramo kada razmišljamo o budućnosti kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. Najkasnije e, na ljeto sljedeće godine komisija će podnijeti svoj prijedlog, znači preostaje nam još nekoliko mjeseci rada. E, prvo važno pitanje, značaj strukturnih reformi. Zašto je to važno? Kada pogledamo regije kod kojih e, postoji zastoj u razvoju, onda možemo vidjeti da tu postoje neke vrlo slične značajke. ću jedan primjer, poslovni sektor. Ako pogledamo nedovoljno razvijene regije, onda možemo vidjeti da tamo ima manje poduzeća, ta su poduzeća manja, ima manje poduzetnika početnika i poduzeća su manje produktivna. Što to znači? To znači da poduzeća koja posluju u tim regijama imaju velike poteškoće teškoće i ne mogu se nositi sa nepovoljnim poslovnim okruženjem. Mala poduzeća ne uspijevaju pronaći rješenje i biti uspješna, a velikima to obično uspjeva ovo nepovoljno poslovno okruženje ne predstavlja samo prepreku za gospodarski rast, nego je i prepreka za ulaganja u sklopu kohezijske politike. Navešću jedan primjer. U ovom razdoblju ulažemo 70 milijardi eura u inovacije i razvoj poduzeća. Ova ulaganja aktivirat će e, otvaranje radnih mjesta i osnivanje novih poduzeća jedino ukoliko trošak osnivanja poduzeća ili poslovanja nije previsok ili ako postoji pristup kreditima, financijskim sredstvima, a često to nije slučaj. Ukratko rečeno, u ovom trenutku komisija razmišlja na koji način u budućnosti možemo osigurati pozitivne poticaje kako bismo provodili reforme. E, primjerice, e, osnažili poslovno okruženje u tim regijama kako ne bismo samo ulagali u ljude i poduzeća, nego kako bismo i prevladali e, administrativne prepreke, kako bismo e, osigurali e, pozitivno okruženje i poticaje. Još nismo pronašli rješenje za to. Drugo pitanje, značaj kvalitete upravljanja. Ono što je iznimno važno je učinkovito upravljanje sredstvima, a to je povezano sa kvalitetom javne uprave. Već možemo vidjeti u nekim situacijama da nekvalitetna javna uprava stoji na putu razvoju. Tu imam na umu i javnu upravu, učinkovitost sudstva, borbu protiv korupcije i slične elemente. Dakle, jasno je svima nama da e, trebamo unaprijediti javnu upravu i imati e, kvalitetnije institucije kako bismo bolje upravljali financijskim sredstvima. U budućnosti e, na tome treba biti težište. Dakle, moramo raditi i na unapređenju kapaciteta javne uprave kako bi javna uprava postala učinkovitija. Treće, gospođa povjerenica već je spomenula da je naglasak kohezijske politike u budućnosti e, na područjima stvaranja velike nove dodane vrijednosti. Inovacije, socijalno uključenost, e, suzbijanje klimatskih e, promjena. Međutim, moramo osigurati odgovarajuće mehanizme i tu se, vjerujem, svi slažemo da mehanizmi za ostvarenje rezultata u kohezijskoj politici, oni su prekomplicirani i e, tu moramo radikalno pojednostavniti stvari. Svjesni smo toga da smo o tome govorili već prije, ali ovaj put to doista i mislimo. Što zapravo želim reći e, i to vam sada mogu obećati. E, budući propisi, odnosno uredba, bit će e, kraća, daleko kraća, pravila će biti daleko jednostavnija, bit će manje kontrola, manje nadzora, manje izvješćivanja i zapravo je ideja da se što više oslonimo na nacionalna pravila i nacionalna tijela. Kao što je gospođa povjerenica istaknula, za to je potrebno povjerenje e, svih uključenih subjekata. To nije uvijek lako, ali mi ćemo pokušati dati sve od sebe kako bismo ostvarili taj cilj. Svjesni smo toga da je situacija na terenu teška i različita i vidjet ćemo koliko daleko možemo ići da bismo ostvarili taj cilj, ali e, Uvjeren sam da ćemo uspjeti ostvariti ovaj cilj jer postoji konsenzus u komisiji i svi se slažemo da ne možemo nastaviti raditi temeljem postojećeg okvira. I e, zadnja važna stvar, e, utjecaj ove politike. Ovdje bih samo želio istaknuti da e, se više u budućnosti želimo usredotočiti na inovativne oblike financiranja. E, tu ćemo se više odmaknuti od bespovratnih sredstava i više krenuti u smjeru e, kredita, jamstava, vlastitog kapitala e, kao što je gospođa Mihajlova spomenula, trenutačno razgovaramo o ovom paketu i u suradnji s parlamentom kako bismo olakšali korištenje financijskih instrumenata. To naravno ne znači da ćemo u potpunosti napustiti sustav bespovratnih sredstava. Očito je da postoje neka područja gdje su bespovratna sredstva jedini izvor financiranja e, naprosto iz razloga da se ne ostvaruju prihodi u tim područjima i upravo zato su onda potrebna e, bespovratna sredstva. No, e, Nama je potpuno jasno da sama politika mora biti na prvom mjestu. Nakon toga slijede instrumenti. Ne može to biti obrnuto. Što to zapravo znači? E, kohezijska politika ne može i neće biti politika u kojoj se radi o količini sredstava, o financijskoj poluzi, o povratu. E, nego čak e, i kada se koriste financijski instrumenti vodit ćemo računa o povećanju inovacija e, malim i srednjim poduzećima, radnim mjestima i to će biti glavno mjerilo, a ne neki drugi pokazatelji kao što je e, veličina investicije. To nije ono što je relevantno za kohezijsku politiku. Mi djelujemo na tržištu u regijama gdje postoje poteškoće i upravo zato sama politika, politički ciljevi moraju biti na prvom mjestu. Međutim, sada smo već došli u situaciju da skoro 20 milijardi eura koristimo kroz financijske instrumente i e, dalje ćemo raditi u tom smjeru u budućnosti. Toliko od mene u ovom ovom trenutku. Hvala lijepa. Hvala. Čula sam šum u publici kad ste govorili o pojednostavljenju. To je krasan proces koji poznajemo i znamo da svako pojednostavljenje prolazi kroz komplikaciju i kroz kompliciranje. Ali mi želimo da pojednostavljenje stvarno bude uspješno. Sada dajem riječ sljedećem govorniku. Dozvolite mi da to učinim na bugarskom jeziku. Gospođo Vasiljeva, imate riječ, izvolite. Hvala. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, predstavnici Europske komisije i odbora regija, dame i gospodo. Zahvaljujem što ste mi dali priliku da sudjelujem na ovom važnom sastanku kao predstavnica nacionalnog parlamenta Bugarske kako bih predstavila iskustvo i viziju Bugarske u vezi sa kohezijskom politikom nakon 2020. godine. A sad ću prijeći na bugarski jezik. Ove godine Bugarska će obilježiti e, svoju obljetnicu pridruživanja Europskoj uniji. E, ubrzo ćemo preuzeti predsjedanje e, Europskom unijom. Deset godina nakon pristupanja mi smo Bugari bili najveći eurooptimisti među državama članicama. Studija pokazuje da 50% građana Europske unije podržava Europsku uniju, 63% smatra da je ona demokratična i 52% smatra da je to unija solidarnosti i zaštite. Međutim, ovakav stav svakako možemo pripisati e, kohezijskoj politici koja je ključna za europsku politiku. A u budućnosti će to biti jedan od prioriteta našeg predsjedništva. Očekujemo da će Europska komisija predstaviti prijedloge za financijski okvir 2018. godine, čime ćemo pokrenuti širi proces konzultacije. Kao plan za budućnost e, moramo e, se osloniti na prošlost. Govorila sam o e, kohezijskoj politici na temelju svog iskustva u lokalnoj upravi. I to ću sada učiniti a sada sam također zastupnica u parlamentu. Imam e, iskustvo vezano uz programe u okolišu za 2007. do 2013. godine. E, što se tiče ovog programnog razdoblja, financiranje je suspendirano za godinu dana, ali nakon toga, nakon poteškoća, to se sve pretvorilo u uspjeh. Unatoč e, svemu tome, imali smo 50 rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu otpadnih voda, preko 500 km e, mreže za odvodnju je rekonstruirano. Ove infrastruktura e, je izgrađena na korist svih građana Bugarske. U razdoblju 2007. do 2013 ukupan postotak provedbe bio je 98%, 15 milijuna lava. Ali to je efekt koji je vrlo jasan i opipljiv za bugarske građane. Novac iz europskih fondova je vrlo važan za gospodarstvo naše države, a prednosti se vide ako usporedimo makroekonomske rezultate i scenarij u kojem nemamo europskog financiranja. Na temelju ekonometrijske studije u deset godina članstva Europskoj uniji BDP države se povećao za 10%, a izvoz za 1,6% u odnosu na situaciju da nije bilo europskih fondova. Kao rezultat europskih fondova do kraja 2016. godine 372 tisuće radnih mjesta je stvoreno, a prosječna plaća se povećala za 9,6% u odnosu na scenarij bez europskog financiranja. Europski ulaganja su e, smanjila utjecaj financijske krize. Bugarska je sada stabilna zemlja sa e, povećanje BDP-a od 4%, razina nezaposlenosti od 6,5%, 11% povećanje dohotka, pogotovo u realnom sektoru. Programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine stavlja naglasak na stratešku ulogu e, investicija. Ex ante uvjetovanost zahtijevala je mnoge reforme. Na početku ovog razdoblja imali smo određena kašnjenja zbog kašnjenja donošenja zakonodavnog paketa Europske unije. Ali trebalo je također vremena za akreditaciju upravnih tijela. Unatoč ovim kašnjenjima, Bugarska je sedma u rang listi što se tiče plaćanja za listopad na temelju podataka Europske komisije. Ipak e, vidimo koji će biti sljedeći koraci nakon 2020. godine. Pred nama su veliki izazovi, e, Brexit, sigurnost, migracije, klimatske promjene, e, digitalno društvo i tako dalje. Međutim, trebamo i dalje raditi na ekonomskom prosperitetu i učiniti to da Europska unija postane globalni igrač. Naša ključna poruka je da moramo i dalje nastaviti s konvergencijom, fleksibilnošću i imati specifične rezultate. Moramo nastaviti sa dugoročnim ulaganjima u kohezijskoj politici, a unatoč promjenama moramo to i dalje imati za sve europske regije to mora ostati prioritet u općem proračunu Europske unije nakon 2020. godine. Zahvaljujući ovoj politici e, mi potičemo konvergenciju, a strukturalni programi u svim državama se provode. Eh, ali treba brzo djelovati, to je ključno i zato zakonodavni okvir treba biti pripremljen na vrijeme. A promjene se trebaju provoditi postepeno kako ne bi došlo do kašnjenja. Za Bugarsku je važno koncentrirati raspravu na jačanje utjecaja ulaganja u interesu jedinstvenog tržišta. To je bitno za donore i za primatelje sredstava. E, to nije bitno samo za manje ekonomije, nego i za ekonomije koji su donatori. Kao e, važan podatak možemo reći da svaki euro koji je uložen u manje razvijene zemlje vraća se u šire gospodarstvo Zapadne Europe. Kohezijska politika dakle daje doprinos e, ekonomskom razvoju Europske unije općenito. Naš cilj trebao bi biti da fokus prebacimo od sukladnosti i kontrole i pregledu dokumentacije na simplifikaciju, pojednostavljenja na specifične rezultate sa posebnim rezultatima eh, i na dobro financijsko upravljanje. Europski strukturni investicijski fondovi su najkontroliraniji instrumenti za financiranje i eh, zato načelo kontrole bi se trebalo uvesti po našem sudu nema alternative za to. Novac e, iz kohezijskih politika treba se kontrolirati. Ipak e, moramo jasno znati koje su odgovornosti država članica i komisije u provedbi i kontroli programa. Trebamo također raspravljati o pitanju jačanja razgraničenja između fondova koji promoviraju integrirano ulaganje na temelju nacionalnih europskih strategija. Također trebamo prikladnu razinu fleksibilnosti kako bismo odgovorili na specifične izazove na nacionalnoj i regionalnoj razini. Trebalo bi biti moguće provoditi fleksibilne kombinacije programa i instrumenata, na primjer Obzor 2020 i program za razvoj ljudskih resursa to možemo vrlo lako učiniti kroz usklađivanje e, pravila za centralizirane programe i Europski fond za strateška ulaganja. E, Bugarska je stvorila svoje kapacitete za upravljanje financijskim instrumentima. Jessica Jaspers i e, Jeremy Works su uspješne priče njihovo iskustvo je nešto na čemu možemo nadograditi i naše iskustvo. Ali ne možemo e, potpuno ukloniti bespovratna sredstva, oni moraju još uvijek postojati jer imaju jasan ekonomski potencijal. Osim toga, financijska, kohezijska politika jača financijske sposobnosti država članica i daje doprinos modernizaciji administracije i funkcioniranju javnih tijela. Također, e, uči institucije kako bolje planirati e, potrošnju sredstava kako bi se postigli specifični rezultati. Bugarska će i dalje e, upirati tematsku koncentraciju za postizanje strateških ciljeva. Nadam se da će ex ante uvjetovanost e, biti nešto će se i dalje jačati nakon 2020. godine, ali ne treba imati samo sankcije nego i poticaje. Dame i gospodo, Bugarski parlament ima natpis e, na svojoj zgradi, kaže zajedno smo jači i to će biti moto našeg predsjedništva. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom proizvesti odlične rezultate. Nadam se da ćemo u raspravi zajedno raditi na tome da pronađemo način kako pametno provesti kohezijsku politiku. Hvala. Hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. A sada imam čas dati riječ gospođi Rovani Plam. Ona je predsjednica e, odbora za europske poslove u Bugarskom parlamentu. Hvala. U Rumunjskom parlamentu, pardon. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, kao prvo, dozvolite mi da se zahvalim što ste me pozvali danas na ovaj sastanak kako bih s vama raspravljala o vrlo važnoj temi o budućnosti kohezijske politike nakon 2020. godine. To je rasprava o našoj budućnosti, o budućnosti projekta Europske unije, o budućnosti svih nas, europljana. Danas ću govoriti kao bivša ministrica za EU fondove, ali i kao trenutna predsjednica odbora za europske poslove u nacionalnom parlamentu Rumunjske. Također sam predstavnica Rumunjske koja će preuzeti predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici 2019. godine. Htjela bih sada govoriti o prethodnom programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine. To razdoblje za Rumunjsku predstavljalo je prvo iskustvo u upravljanju europskim fondovima. To je bio period kad smo učili, kad smo činili pogreške, ali tada smo uspjeli također dati podršku razvoju države. Intervencije iz kohezijske politike pokazale su europsku dodanu vrijednost te politike. Ako uzmemo kao primjer efekt poluge ESI fondova, svaki euro koji se potrošio donio je do povećanja BDP-a za 2,3 euro u Rumunjskoj, a apsorpcijska stopa bila je otprilike 90% na kraju razdoblja. Razdoblje 2014. do 2020. imao je za cilj pojednostavljenje e, i postizanje rezultata. Također smo ponovno uveli, uveli smo ex ante uvjetovanost, međutim u tom periodu smo imali kompleksnija pravila i više smjernica odnosno na prethodno razdoblje. Ovo zajedno sa zakašnjelim donošenjem uredbi o e, kohezijskoj politici dovelo je do kašnjenja u provedbi. Također želim naglasiti da je e, programiranje teže ako morate se pridržavati određenih granica koje su određene na centralnoj razini koje, a centralna razina ne uzima u obzir potrebe država članica i regija. A budućnost kohezijske politike e, usko je povezana sa budućnošću Europske unije. Čak bih rekla da je nemoguće odvojiti te dvije stvari. Mi trebamo e, jaku, efikasnu europsku kohezijsku politiku za sve EU regije kako bismo stvorili pametnu, e, pametan i održivi rast i kako bismo imali nova radna mjesta. Zato politika treba i dalje imati svoju ulogu. E, to je najvažnija ulagačka politika Europske unije. Treba stvarati integrirana rješenja i to e, uzimajući u obzir zahtjeve na europskoj regionalnoj i nacionalnoj razini dolaziti u susret potrebama ljudi bez obzira na razinu predstavništva će svakako dati doprinos postizanju e, dogovornih ciljeva unutar Europske unije. Zato želim naglasiti neke pitanja za budućnost kohezijske politike nakon 2020. za koja smatram da se moraju svakako razmotriti. Prvo, povećanje efikasnosti u korištenju e, sredstava. Unatoč tomu što je Europska unija sada nalazi pred izazovima i velikim prioritetima kao što su sigurnost, migracije i granice, mi smatramo da kohezijska politika se treba koncentrirati na pravim potrebama koje se e, određuju na razini regija. Treba zadržati razinu dodijeljenih sredstava kako bi se zadovoljili te potrebe, a zato trebamo imati veću učinkovitost u korištenju fondova. Drugo, što je važno, je e, tranzicija s jednog na drugo e, programsko razdoblje. Sa svakim novim razdobljem treba odrediti novi menadžment i sustav kontrole sa novim procedurama i e, pravilima. Komisija izdaje smjernice koje dolaze prekasno i nadovezuju se na to nacionalna pravila. Zato komisija bi trebala zadržati trenutne strukture, a ne bi trebali ponovno započeti sa akreditacijom kod svakog novog programskog razdoblja. Kohezijska politika bi trebala financirati prave potrebe regije i država članica. Ja se slažem s time da se treba koncentrirati e, na financiranje za uredbu RDF-a, za mala i srednja poduzeća, inovaciju, ICT i nisko ugljično gospodarstvo, ali ne smije zaboraviti e, cirkularno gospodarstvo. E, regije i države članice bi trebale odrediti koji su prioriteti koje treba financirati na temelju raspoloživih fondova države, članice i regije trebaju e, shvatiti koje su potrebe, a nakon toga pronaći prikladan izvor financiranja. Zato smatram da svaka svaki prag koji se odredi na e, razini Europske unije, kao na primjer udio ESF-a, ne bi trebalo dovesti u pitanje e, prikladnu e, raspodjelu između ESF-a i RDF-a, odnosno njihovih prioriteta. Četvrto što je važno, kombinacija financijskih instrumenata sa bespovratnim sredstvima. Važno je reći koji su važni finanski instrumenti i koji mogu poticati ekonomski rast e, u kombinaciji sa bespovratnim sredstvima. Murmanska smatra da su oni od velike važnosti u nekim projektima koji stvaraju dodatan prihod, e, ali bismo trebali se i dalje koncentrirati na sustav financiranja koji se temelji na bespovratnim sredstvima. E, veza između kohezijske politike i europskog semestra. Strukturalne reforme su važne i trebale bi biti temelj za pametnu kohezijsku politiku. Veza između kohezijske politike i europskog semestra trebala bi se zadržati, ali i ojačati. Međutim, specifične preporuke po državama se trebaju optimizirati kako bi bile bolje upravljive i kako bi uključile mehanizme poticaja, a ne mehanizme sankcioniranja ili uvjetovanja prema našem sudu korektivne mjere ne bi imale produktivnu, e, produktivni učinak e, u provedbi reformi koje se spominju u preporukama specifičnim podržavama. Mi bismo trebali pomoći e, kako u konsolidaciji ulagačkog okvira pojednostavljenje i fleksibilnost za korisnike. Rumunjska podržava prijedlog da imamo zajednički regulatorni okvir za sve fondove i da imamo ista pravila za sve fondove sa programima i projektima iste vrste. Mi smatramo da će sve to dati doprinos efikasnijem korištenju e, proračunskih sredstava Europske unije. Osim toga, mi podržavamo stvarno pojednostavljenje postupaka provedbe, a to treba uzeti u obzir izazove s kojima se suočavaju e, vlasti, ali i korisnici. Smatramo da trebamo bolju ravnotežu između ciljeva pojednostavljenja sigurnosti i izvedbe i važno je poboljšati e, pravila, na primjer u pogledu tematske koncentracije, e, revizije, pravila kontrole, eksante uvjetovanosti, uspostave e, indikatora i pojednostavljenja troškovne opcije. Smatramo da kohezijska politika mora biti fleksibilnija kako bi u realnom vremenu odgovorila na prave izazove, ali to ne smije utjecati na strateški smjer i sigurnost e, programskih dokumenata koji su višegodišnji rješenje moglo bi biti e, pričuva za nepredviđena djelovanja koji bi bili isključeni iz pravila tematske koncentracije i funkcioniralo bi sve prema pravila ESIF-a. Također, fleksibilnost e, bi e, trebala postojati u određivanju područja koje se financiraju na nacionalnoj i regionalnoj razini E, u skladu sa e, načelom subsidijarnosti kako bi se odredila prava konvergencija i uravnoteženi razvoj država članica Europe općenito veće povjerenje među ključnim akterima važno je u kohezijskoj politici. Ovaj cilj trebao bi biti temelj kohezijske politike. Moramo jačati međusobno povjerenje među ključnim akterima, počevši od oblikovanja politika pa sve do provedbe kako bismo izbjegli multiplikaciju revizija kod istih korisnika. Što se tiče duljine provedbenog razdoblja, naravno postoje različita mišljenja o tome. Neki podržavaju prijedlog od 7 godina, netko prijedlog od 5 plus 5. Mislim da smo uspjeli pojednostaviti pravila i uspjeli smo krenuti s financiranjem korisnika od prvog dana razdoblja, a možemo e, predvidjeti da će dužina idućeg VFO-a biti nakon 2020. godine. Ipak e, postoji i strateška priroda ovog proračuna, a na taj način imamo predvidiv alat e, u postizanju dugoročnih i srednjoročnih ciljeva. E, Rumunjska će se koordinirati sa Bugarskom i Austrijom u predsjedanju i, ali i s Europskim parlamentom i komisijom kako bismo što prije donijeli uredbe o kohezijskoj politici prije izbora 2019. godine koji će predstavljati veliki izazov. Dozvolite mi još da dodam da ćemo učiniti sve što u našoj moći kako bi kohezijska politika bila i postala glavni instrument u konsolidiranju europskog projekta, posebice imajući u kontekst euroskepticizma. Hvala na pažnje. Hvala, gospodin Schneider, član odbora regija. Dakle, čujemo eto i mišljenje regija u budućnosti kohezijske politike. Hvala predsjednice i hvala na pozivu. Doista cijenim ovo i odbor regija cijeni ovaj poziv. I smatramo da je doista važno što smo se danas našli sa predstavnicima nacionalnih parlamenta i nadam se da ćemo nastaviti dalje e, s ovom suradnjom sljedeće dvije godine. odba regija, kao što već reno, u svibnju ove godine izdalo mišljenje o budućnosti kohezijske politike. Od 350 zastupnika samo je jedan glasao protiv, znači mogu reći da ono što e, smo mi donijeli doista jest mišljenje lokalne i regionalne razine u Europi. I Želim ovdje sada reći neke ključne misli iz e, tog e, mišljenja. Pokušat ću što je manje ponavljati. E, naime, ono, većinu onoga što je već rečeno mogu potvrditi. To se nalazi u mišljenju i drago mi je što je to tako. Naravno, bolje nego da se ne radi samo o kontroverznim pitanjima. Dakle, prije svega želimo reći sljedeće. E, kohezijska politika nije poklon Europske unije lokalne i regionalnoj razini. To je obveza koja proizlazi iz e, Lisabonskog ugovora. To je jedna nužnost e, uspostaviti socijalnu, teritorijalnu i drugu suradnju i zato nam je potrebna kohezijska politika. Znači to zapravo je nešto što je zacrtano ugovorima, li nam ili ne. Naime, ako želimo aktualne E, odgovore, trebamo pročitati sedmo kohezijsko izvješće gdje ti odgovori stoje i u njemu se jasno kaže koliko je važno u budućnosti nakon 2020. imati kohezijsku politiku. No, ta kohezijska politika je onako kao što je u obliku u kojem je sada naravno da nije savršena, postoje mogućnosti poboljšanja u tehničkom pogledu, koje sada neću spominjati sve te aspekte, ali želim samo podcrtati da se ona mora poboljšati kako bi bila učinkovitija. I kao i prethodni govornici, još jednom želim reći, mora biti pojednostavljena. Gospođa Fambresko je to također rekla ona se mora pojednostaviti. Prije dvije godine kada sam počela raditi na mišljenju odbora regija koje sam spomenuo, onda sam e, u svojim prvim izjavama o tome rekao meni je ključna tema za budućnost e, pojednostavljenja i doista mi je drago što sam dobio toliko potvrde tog mišljenja sa raznih strana. S jedne strane se veselim, veselim tome, ali s druge strane i ne, ali to znači da svi imaju problema s time. Znači ako ne pojednostavimo kohezijsku politiku, uništit ćemo njezinu zapravo učinkovitost. I naravno potrebno nam je odgovarajuće financiranje kohezijske politike, ali bez odgovarajućeg financiranja neće ona niti se moći predstaviti. Znači, doista mislim da kod naših razmišljanja moramo e, krenuti od toga kao da otprilike imamo E, proporcionalno otprilike jednake vrednosti iz e, proračuna i dalje, dakle ne u apsolutnim brojkama nego u e, proporcionalnim odnosima. Znači trebamo poboljšanja, ali ne treba nam temeljito preuređenje kohezijske politike. Znači sa lokalne i regionalne razine dolaze glasovi koji upozoravaju kod stvari koje se tiču novosti i promjena jer to će biti teško provesti. Ako se toliko toga sada promijeni i e, izmijeni, e, bit ćemo pred istim poteškoćama kao 2014. kada smo bili suočeni sa velikim e, poteškoćama sa primjenom tih novih propisa u praksi i to bi moglo voditi i do toga da bi korisnici bili preopterećeni novim propisima. Odbor je uvjeren je da i u budućnosti kohezijska politika je nešto što mora ostati ponuda za sve regije. Bugarski kolegici posebice zahvaljujem što je to rekla tako jasno. Naime, kohezijska politika može se prihvatiti samo onda, bit će prihvaćena samo ako je na raspolaganju svim regijama. Naravno, postoje ekonomski, socijalni i drugi razlozi koji govore o tome da bi to trebalo biti mogućnost za sve regije naše gledišta ne treba mijenjati arhitekturu kohezijske politike, znači podjela u različite kategorije i tako dalje. Mislimo da se dokazala u praksi sedmi kohezijsko izvješće upravo po, e, sagledava stanje europskih regija u raznim e, aspektima i dolazi do takozvanih e, razvojnih klubova i kada se to pogleda postoje snažne paralele podjeli regija u kohezijskoj politici. to, po mojem mišljenju, jasno govori o tome da te kategorije treba i zadržati. I mi smo također raspravljali o pitanju o tome koje bi trebao imati i e, nacionalni dohodak u tome i mi smo bili uvjereni da bi to trebao biti odlučujući kriterij pri razlikovanju različitih kategorija regija ali smatramo da dodatni kriteriji e, trebaju također biti uključeni ovdje kako još jedna dublja razina kod konkretne raspodjele e, sredstava unutar zemalja članica, već postoje različiti indikatori koji igraju ovdje važnu ulogu, ali treba o tome još razmisliti, treba stvoriti nove pokazatelje koji bi se za tu raspodjelu dalje mogli koristiti. Još jedna važna tema je pitanje odnosa strukturnih fondova e, u e, e, kod onih e, gdje su sredstva podijeljena prema centralno upravljenim fondovima. Znači ne bismo sada trebali stvarati jedan, jedne kontraste, opravdano jedno i drugo, ali ono što treba jačati je suradnja i sinergija između ovih različitih metoda korištenja sredstava iz europskog proračuna i tu zasigurno postoje mogućnosti za poboljšanje. Također smatramo da e, što se tiče e, strukturnih fondova kod e, sufinanciranja se treba poboljšati fleksibilnost, to su rekli neki govornici i poverenica. Naime, fleksibilnost nama znači jačanje teritorijalnog pristupa Naime, regijama moramo dati više prostora, manevarskog prostora preodlučivanja o tome što je njima i u njihovom razvoju najvažnije, a to odluka koja se ne može donijeti negdje na centralnoj razini. Kada to sad kažem, to je istovremeno je i apel na zemlje članice. To se nije upućeno samo europskoj razini, nego se ovaj poziv usredotočio i na zemlje članice da više vjeruju svojim regijama i da im ne oduzimaju kompetencije E, to je još jedna stvar koju sam htio naglasiti. Dakle, govorili smo o e, temi uvjetovanosti i u odboru regija se jednoglasno slažemo da uvjetovanosti i kohezijska politika nisu nešto što se može međusobno spojiti. Naime, sredstva e, iz strukturnih fondova se mogu davati samo nakon kriterija koji proizlaze iz strukturnih fondova. Dakle, ekonomska, teritorijalna, socijalna e, suradnje kohezija, to je ona kriter, ključni kriterij za potrebu, a ne vanjske kriterije. Ako uključujemo vanjske kriterije, onda je to proizvoljna politika. Ne mogu sada ići detalje od toga, ali to se može vidjeti koliko je to doista e, o, ozbiljno. Dakle, što se tiče uvjetovanosti, kondicionalnosti, tu smo kritični. A što se tiče odnosa između europskog semestra i strukturnih fondova, mislimo da to e, treba poboljšati i intenzivirati. Naime, taj odnos. Danas već imamo određenu praksu, ali to još postoji potreba za poboljšanjem. Ne mogu sada ulaziti u sve detalje toga, ali svakako regije u tom e, radu, o toj raspravi o europskom semestru moraju biti više uključeni u tu raspravu o europskom semestru Imamo i godišnje preporuke koje imaju vrlo malo e, odnosa prema operativnim programima. To su dva različita svijeta koje se treba nekako spojiti, različiti svijetovi ako želimo ovdje poboljšati ovo. Znači, evo, ističe mi vrijeme pa imam dvije konačne rasprave i vraćam se na neki način na početak. E, doista mi je drago što smo se danas ovdje okupili i molim stoga da ovo ne bude i posljednji sastanak e, kada razmišljamo prema 2020. E, nadamo se da će komisija u svibnju sljedeće godine iznijeti svoje predloge za sljedeći višegodišnji e, financijski okvir. Onda je odluka na parlamentu i na zemljama članicama, to su nacionalni parlamenti, nacionalni razni, to ste vi onda isto tako ti koji ćete odlučivati. Znači, mi smo zapravo svi ovdje prijatelji kohezijske politike, bar se nadam, i ako ćemo i dalje se držati zajedno i djelovati zajedno, vjerujem da onda možemo s određenim pouzdanjem gledati prema budućnosti. I kako bi to još jačali, mi smo u odboru regije u Svibnju sklopili jedan savez za jaku kohezijsku politiku budućnosti Nazvali smo ga Cohesion Alliance, Cohesions Alliance, Alijansa za kohezijski savez i svako može kao pojedinac pristupiti, kao odbor parlamentu, kao pojedinac, kao vlada, bilo tko može pris, pristupiti. Ovo je hashtag, možete vidjeti koji je hashtag Cohesion Alliance u jednom, jednom riječu. Dakle, već imamo tisuće E, onih koji nas prate i što, ima, što nas je više, to će i naš e, glas biti jači u dolazećim razgovorima. Dakle, pristupite Kohezijskoj alijansi i hvala još jednom. Hvala, hvala vam na ovome, hvala na pozivu i nadam se da ćemo imati sve više e, onih koji će podupirati ovu alijansu za kohezijsku politiku. Imali smo to već jednom tijekom otvorenih dana za regije i gradove i bilo je to doista e, velika inicijativa odbora regija. Evo, hvala na ovim napomenama. Sada nastavljamo. A, gospođa Krel e, iz odbora regiji e, koja će sada uzeti riječ. Zahvaljujem predsjednice. Naravno, deset minuta ne može se sve reći u deset minuta, niti od njezinoj budućnosti, pa ću se koncentrirati samo na, neke, na nekoliko stvari. Dakle, prvo Europski parlament e, i naš odbor već mjesecima raspravlja o e, budućoj kohezijskoj politici i možete e, biti sigurni da Europski parlament se svakako za to angažira da zadrži kohezijsku politiku u kojoj će sve regije moći sudjelovati. I manje razvijene regije kao i bolje razvijene regije kao i one koji se na bilo koji način nalaze u prelazu između toga. I upravo zato što smo sigurni da ovaj instrument kohezijske politike nije samo investicijski instrument za cijelu Europsku uniju, nego i izraz solidarnosti za naše regije u Europskoj uniji. Pretpostavka, međutim, za to je i želim e, to ipak još malo jasnije reći nego što su to možda rekli prethodni govornici. Pretpostavka za to je da imamo dovoljno sredstava u fondu, da dobijemo dovoljno sredstava. Jasno to moram reći. Europska unija ne može s jedne strane e, pre, pregrmiti gubitak drugog najvećeg neto doprinositelja proračunu, a zatim odgovoriti na nove izazove kao klimatske promjene, migracijski valovi, nova e, europska sigurnosna i obrambena politika i brojne e, druge stvari, a bez da zemlje članice budu spremne za to dati svoj odgovarajući doprinos e, proračuna Europske unije ili da budu spremne e, prihvatiti novi sustav e, vlastitih sredstava. I jer mislim svaki euro koji imamo možemo uložiti samo jednom, potrošiti samo jednom, a ne pet puta. Ali upravo s kohezijskom politikom za svaki iz, e, potrošeni jedan euro možemo organizirati četiri druga eura i mislim da je upravo važno da se to kaže i u prisutnosti zastupnika nacionalnih parlamenata. Naime, moramo se boriti zajedno i u nacionalnim parlamentima da zemlje članice budu spremne na to i ne govore to samo u velikim govorima svečano negdje da ćemo pronaći financijske sredstva nego da svoje ministre financije e, i to ne samo ministre europskih integracija tako nego upravo ministre e, financije uvjere da treba dati odgovarajući doprinos. I upravo mi je zato drago što danas ovdje imamo predstavnike nacionalnih parlamenta. Načelno sam e, doista zato da ovaj cijeli, e, cijelu ko, kohezijsku politiku e, mijenjamo iz temelja, tako da svakih sedam godina imamo ponovno sve, sve nove sustave koje treba naučiti uprave i koje sve mora onda raditi iz početka, nego i također i korisnici su uvijek pogođeni promjenom takvih sustava. Nego da u najvećoj mogućoj mjeri e, zadržimo postojeće sustave ako se oni mogu pojednostaviti. I to upravo rekla je i predsjedateljica. Mi smo upravo e, na, u e, pro, procesu omnibusa, znači u preuređenju skupne uredbe i u posljednjem trijalogu smo upravo u tome krenuli prema takvom kompromisu. A još posljednje odobrenje mora doći od zemlje članice, ali ako sam gospodina Aba dobro shvatila, to je ipak e, jedan pozitivni znak koji, da je i on uvjeren da ćemo e, moći postići kompromis, to me doista veseli, jer doista to je jedan važan korak na putu prema pojednostavljenju. Znači ako imamo pojednostavljene kost opcije, ako troškovna opcija, ako imamo jedinstvenu reviziju, single audit u većini područja, to su važni koraci u pravom smjeru. Ali zanimljiva stvar u omnibus postupku je i ovaj visibility package, paket za vidljivost. I veseli me što je gospođa Kreću također danas to rekla, naime da se na sveučilištu Manchester da niko ne zna da koriste europska sredstva. Jer upravo je to jedna od poteškoća koje imamo u svim regijama Europske unije. Toliko se toga dobroga čini, ali o tome se ne govori. I da toliko malo ljudi znaju koliko milijuna je u vlastitim regijama financirano iz e, europskih projekata. U zemljama članicama i u regijama e, smatraju nas samo birokratima, eurokratima, onima koji, e, žele, koji samo podizu troškove, ali kada se sredstva doista koriste i troše, to se malo vidi. To je nešto što moramo podupirati i jačati i to je upravo dio ovog momnibus postupka i upravo u tom pogledu nadam se i vjerujem da ćemo postići kompromis. Europski e, parlament kaže da financijskim instrumentima, ali tamo gdje je to smisleno. Potrebna je kohezijska e, politika gdje E, su nužni e, doprinosi, ali tamo gdje su nužni. Naprimjer, kada se dade potpora za neki istraživački projekt, to će onda generirati prihode i povrate i tu će se onda moći dati kredit tako dalje. Ne, to nije u svakom slučaju tako. Moramo e, davati poticaje istraživanja određenim tehnologijama za postizanje određenih ciljeva u klimatskoj politici i u tim područjima trebaju nam e, doprinosi u budućnosti i Europski parlament, možete biti sigurni, će jasno izraziti to mišljenje u budućnosti. A prioriteti mislim da su dobro zacrtani, čak i ako recimo će tu trebati još ovo ono recimo još dodati, recimo digitalizacija u budućnosti, vjerujem da će E, imati još e, veću težinu nego u ovom trenutku, ali sve to vjerujem e, će se moći u sljedećim tjednima i mjesecima još dobro porazgovarati i pojasniti, ali na jedno treba posebice obratiti pozornost. Kohezijska politika nikad nije bila i ne može nikad biti u budućnosti flaster za sve ono što E, negdje u Europskoj uniji se događa ili ne događa. Za e, prirodne katastrofe imamo fond solidarnosti. Za dramatične e, otpuštanja kod propaste poduzeća imamo fond za globalizaciju. A ako je potrebno, treba i tamo pojednostaviti, pronaći mogućnosti da građani u regijama E, imaju e, bolji pristup tim sredstvima, ali doista, doista moramo se koncentrirati na naše zadaće, a naše zadaće je socijalna, ekonomska i teritorijalna kohezija. A to sadrži, a to ne obuhvaća baš apsolutno sve na svijetu, nego mislim da se trebamo koncentrirati na one teme koje su tu ključne. I zaključno dopustite da kažem još nešto o ovim kondicionalnostima, uvjetovanostima. Parlament je za sadašnje e, financijsko razdoblje kohezijske politike se izborio i borio da ne dođe do toga da u području kohezijske politike imamo makroekonomske uvjetovanosti. Govorim njemački, možete si misliti da znam e, ko se najviše za to borio u vijeću i znam da se situacija takva kakva jest, ali mislim da uvedene makroekonomske uvjetovanosti, makrogospodarske uvjetovanosti u obliku koji imamo sada pokazuju da to doista ne funkcionira i upravo zbog toga moramo razmisliti ima li uopće smisla uvoditi bilo kakve uvjetovanosti u područje kohezijske politike i ne bi li možda puno više smisla imalo pogledati što nam je potrebno u smislu uvjetovanosti, što zapravo želimo uvjetovati i ako to se zaodlučimo, onda za cijeli proračun, a ne upravo za ona područja politika koje su nadležne za to da pomognu regijama, a nisu nadležne za to da kažnjavaju neke e, za e, greške koje su počinile nacionalne vlade. I mislim da se trebamo doista zajedno sjesti i pogledati i potražiti mogućnosti da se u budućoj politici Europske unije jače i jasnije izrazi te na posljedku još e, riječ ili dvije o vremenskom okviru. Parlament je spreman prije sljedećih europskih izbora ići tako daleko da prvi trialozi u području kohezijske politike e, budu e, odrađeni. Naime, to ne znači samo 8 ili 9 mjeseci predlog o uredbama ili o kohezijskoj politici dostaviti nekome na stol, niti kao što sam čula konačnu odluku o sljedećem financijskom razdoblju dobiti tek negdje krajem 2020. nego već sljedeće godine moramo to imati. Što je ranije moguće moramo dobiti predloge u području kohezijske politike po paralelno sa predlozima za višegodišnji financijski okvir, a kako bismo mogli početi pregovarati i kako bismo doista mogli na vrijeme s time završiti kako bismo početkom 2021. E, zemljama omogućili da krenu s korištenjem te politike. Jer moramo shvatiti da nije Europska unija nije eh, neka tvorevina koja negdje lebdi u svemiru, niti su zemlje članice eh, središte svemira svih politika, nego moramo shvatiti da tra, trebamo jedni druge. Zemlje članice trebaju Europsku uniju, trebaju kohezijsku politiku, a Europska unija naravno ne može postojati bez zemalja članica i njihovih regija, naših regija. I upravo kako bismo to međusobno bolje povezali, ovaj puta moramo i u opisu pravnog okvira za programe, projekte i tako dalje ugraditi na odgovarajući način i za višegodišnji financijski okvir nam to mora uspjeti i u tom slučaju mislim da možemo povratiti ono izgubljeno povjerenje u Europsku uniju, u demokraciju i to će nam onda pomoći da u sljedećim godinama idemo zajedno dalje. Zahvaljujem. Thank you, Hvala lijepa gospođa Krell. Zahvaljujem svim uvodničarima na vrlo zanimljivim izlaganjima. A kao drugo zahvaljujem vam i na tome što ste bili vrlo disciplinirani. E, držimo se predviđenog vremena, to je doista iznenađenje. No, Sada prelazimo na sljedeći dio naše rasprave. To će biti jedna otvorena rasprava u kojoj članovi odbora regije Europskog parlamenta i naši gosti, zastupnici nacionalnih parlamenta, mogu iznositi svoja gledišta na temu budućnosti kohezijske politike. Imam jedan popis od 20 govornika. To znači da svatko od prijavljenih govornika ima na raspolaganju tri minute. I ja ću doista inzistirati na tome da se držite predviđenog vremena ako e, želimo da svi doista koji žele sudjeluju u raspravi. 21 govornik, jedna minuta. Dobro, zapamtit ću. Hvala gospodine Zela. Krećemo sa koordinatorima klubova u nacionalnim parlamentima. Vi ćete govoriti kao koordinator ako sam shvatila. Krećemo dakle s jednim koordinatorom i dva zastupnika nacionalnog parlamenta, potom drugi koordinator i tako redom. E, prvi riječ ima e, gospodin Van Nistelrooy. Tri minute, izvolite. E, htio bih sudjelovati u ovoj raspravi, a puno toga je već rečeno. E, slušao sam sve ono što je rečeno, ali mislim da je ovdje najvažnija stvar modernizirati našu politiku. E, nije to nikakva revolucija, naprosto trebamo napraviti više sa manje novca. Ponekad je to moguće, ne radi se samo o tome da treba povećavati sredstva, jer ako pogledate države članice, one čak 2014. 15. 16. 17. nisu utrošile sva e, sredstva a u nekim situacijama je došlo do udvostručenja, utrostručenja pravila na razini Europske unije. I zato moramo govoriti i o samom ishodu, o rezultatu, a ne samo inputu. I tu bih se osvrnuo i na pitanje fleksibilnosti. Da, moramo uzeti u obzir individualne potrebe i E, potražnju pojedinih država članica. I tu moramo e, uzeti u obzir e, aspekte upravljanja i dijeliti rezultate. I to je ono što je rekla gospođa povjerenica. Govorila je o tome što se ponegdje događa. Postoje situacije kada uopće nema komunikacije među relevantnim dionicima. A gdje živimo? Živimo u Europi. A ako govorimo o dodanoj vrijednosti u Europskoj uniji, onda mora postojati komunikacija između nacionalne i europske razine. I kad se prisjetimo Brexita, nije London bio taj koji je ulagao na nekim mjestima u razvoj, nego su sredstva dolazila iz Fonda za regionalni razvoj. E, neću previše govoriti o omnibusu i o prijedlozima. Ali imamo ovdje prijedlog e, i mislim da to trebamo pokazati. Trebamo pokazati što je ostvareno i tu nam treba partnerstvo. Ima tako puno rezultata o kojima možemo informirati druge. Nakon što se e, projekt dovrši, E, kada novi poduzetnici, početnici dobiju nove mogućnosti, kada osiguramo mobilnost e, i e, zato trebamo govoriti i o tim dodatnim učincima, a to ne radimo. E, nekako očekujemo da će ljudi to pratiti, ali to se ne događa samo po sebi i zato trebamo nešto učiniti što se tiče komunikacijske strategije. I postoje prijedlozi u sklopu omnibusa i u sklopu srednjoročnog pregleda, a to je nešto što radimo zajedno. I još nešto, što se tiče e, skraćenog postupka, 5% se izdvaja po strani 21 milijarda jer je vijeće to odlučilo da se potroši 2019. A zemlje koje su potrošile sredstva i mogu pokazati rezultate imat će mogućnost pristupa ovim sredstvima. Zašto čekati do 2020. Jasno mi je da postoji situacija kada neke zemlje nisu potrošile sva sredstva i onda to postoji u portfelju za 21., 22., 23. Ako te zemlje ne trebaju sredstva, zašto onda izdvajamo nova sredstva? Imamo N plus 3 e, sustav e, koji zapravo e, potiče lijenost i upravo zato trebamo odmah preuzeti obvezu. I nikada se više ne smije dogoditi to da su tri godine izgubljene u nekim zemljama. I upravo zato moramo stvari modernizirati. A što se tiče eksante uvjetovanosti, završit ću uskoro. Treba nam tu nešto i e, to mora biti pozitivan poticaj e, da provedemo strukturne promjene. Kao što je rekao gospodin von Breska, e, ja očekujem vaše predloge od cijelog kolegija i ja sam siguran da će potpredsjednici vršiti pritisak kako bi se provodila kohezijska politika koja je modernizirana. Trebamo to imati na umu i razmišljati o tome, o modernizaciji. Trebamo modernizirati i sustav obrazovanja ondje gdje je to potrebno ili sustav javne nabave. Već deset godina govorimo o tome. Trebamo obnašati preuzetu odgovornost i to je ono što se treba odraditi na najvišoj razini u komisiji. To su e, važni elementi u ovoj raspravi. Hvala. E, hvala, ovo je bilo skoro dvije minute duže. Tako da lijepo molim da se držite predviđenog vremena. Sada riječ ima gospodin Hof, e, predstavnik Njemačkog Bundesrata. Gospodine Hof, izvolite. Ja se nadam da ću ispoštovati vrijeme. Htio bih reći da ovo empirijsko iskustvo da je manje više zapravo nedostatno. Naprosto su potrebna odgovarajuća sredstva i upravo zato moramo razmišljati i o pojednostavljenju postupka. E, dolazim iz Thüringena, e, bivšeg DDR-a i u zadnjih 20 godina e, ta je savezna zemlja provela velike promjene i reforme upravo zahvaljujući e, sredstvima u sklopu kohezijskog fonda. Ta su sredstva za nas iznimno važna. Suočeni smo sa izazovima e, strukturnih promjena. E, pred nama su još uvijek veliki izazovi jer proces nije dovršen E, a suočeni smo i sa problemima s kojima su suočene i druge zemlje, demografskim promjenama i e, sredstva iz kohezijske politike tu su nam jako važna. Zahvalan sam i gospodinu Schneideru i na svemu onome što je sadržano u sedmom izvješću. Međutim, što se tiče e, istočne Njemačke, a pored mene je kolega iz Brandenburga, također bivšeg DDR-a, E, tu postoji veliki jaz što se tiče dohodka. Postoje poticaji u istočnoeuropskim zemljama koji su veliki, a s druge strane postoje zapadnoeuropske zemlje koje su e, e, su daleko naprijed. Međutim, nakon Brexita statistički bi se moglo dogoditi da potonemo što se tiče ovog jaza. Međutim, tu moramo uzeti u obzir specifične potrebe pojedinih regija. I upravo zato, kao što je rekao kolega Schneider, BDP jest jedan pokazatelj. Međutim, mi smatramo da moramo uzeti u obzir i demografski faktor jer e, E, moramo u svjetlu demografskih problema održati e, infrastrukturu u pojedinim regijama. E, strukturne reforme iznimno su važne i promjene i industrializacija je važna, ali isto tako preobrazba E, područja koje je bilo obilježeno e, socijalističkom, ekonomijom, a to se još uvijek osjeća u e, dijelu zemlje iz kojeg ja dolazim. Postoje oni koji žele smanjiti sredstva iz kohezijskog fonda. A tu e, postoji određena sklonost populizmu i ekonomska perspektiva. To je ono o čemu govorimo kada govorimo o sredstvima za kohezijsku politiku. Hvala. Hvala lijepa. Hvala što ste se držali predviđenog vremena. E, sljedeća je na redu gospođa Dunaji. Ja se ispričavam e, za slučaj da pogrešno izgovorim vaše ime. Moram to reći e, jer svaki put se bojim da ću pogrešno izgovoriti nečije ime. Dajem sve od sebe. Nadam se da nisam pogriješila. E, gospođa Dunaji, Mađarska nacionalna skupština, odnosno parlament, izvolite. Hvala lijepa. E, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, poštovani zastupnici nacionalnih parlamenta, velika mi je čast i zadovoljstvo sudjelovati u današnjoj raspravi. Podsjetila bih vas da Mađarska e, koristi sredstva iz europskih fondova i to su jako važni instrumenti za nas što se tiče moderniziranja E, gospodarstva i otvaranja mogućnosti za naše građane. Zahvaljujući europskim fondovima došlo je do otvaranja velikog broja radnih mjesta, preko 100 tisuća. Ulažemo u infrastrukturu, poduzetničke centre, e, poboljšavamo kvalitetu pružanja usluga. Željela bih istaknuti da smo u našem parlamentu održali i raspravu. Dva puta godišnje se održava rasprava o značaju europskih sredstava. Ove godine je ta rasprava održana u Ožujku. Što se tiče kohezijske politike, Mađarska podržava ideju uvođenja veće transparentnosti što se tiče mehanizma za isplatu sredstava. Iznimno je važno da se održi fleksibilnost i dostupnost sredstava. Pristup sredstvima ne smije se ograničiti na način da se postrože kriteriji prihvatljivosti u razdoblju nakon 2020. trebamo izbjeći smanjenje dostupnih sredstava. Što se tiče novog višegodišnjeg financijskog okvira, moramo biti svjesni toga da će 10 do 12 milijuna eura manje biti na raspolaganju i to će biti prvi izazov s kojim ćemo se trebati suočiti. Dakle, e, bit će dostupno manje sredstava, a mi ćemo morati nastojati uspostaviti ravnotežu i voditi računa o potrošnji sredstava iz fondova Europske unije. Ukoliko bi došlo do smanjenja sredstava u sklopu kohezijske politike, to bi samo povećalo jaz među različitim regijama i imalo negativan utjecaj na konkurentnost e, određenih e, regija i zemalja u odnosu na neke druge. I mi smatramo da ovdje postoji dodana vrijednost e, zahvaljujući investicijama iz kohezijskog fonda. Europska unija ne bi smjela postati simbol uvjetovanosti u procedurama plaćanja. Pritom moramo osigurati sufinanciranje. Zastupnica Breso, klub socijaldemokrata. E, e, Kao prvo, htjela bih reći da se slažem s govornicima koji su iznijeli svoje stajališta prije mene. Kolega iz Njemačke rekao je da je tema buduće kohezijske politike konkurentnost svih regija i to da sve regije imaju jednu politiku, jer sve regije Europe u ovom kriznom razdoblju izgubile su na konkurentnosti u odnosu na ostatak svijeta. Naravno, svaka treba zadržati svoje razlike što se tiče dohodka i parametara koji proizlazu iz izvješća komisije. Prema tom izvješću izgleda da poteškoće dolaze iz demografskih kretanja, razine obrazovanja. Proizlaze također iz mogućnosti inoviranja. To su sve parametri koje ćemo trebati uzeti u obzir ako ne budemo se htjeli oslanjati samo isključivo na kriterij dohodka. Drugo, pojednostavljenje. Ako stvarno želimo uključiti sve građane u proces kojim dolazimo do oporavka naših gospodarstava, onda sve programe europskih programa moramo pojednostaviti tako da postanu razumljivi za građane. Naravno, tu će biti tehnički dio koji će biti u skladu sa zahtjevima komisije, ali svi građani morat će znati točno kako to funkcionira, kako se prikupljaju sredstva i to mislim i na sveučilišta i na druge institucije. Jer ako ne budemo imali jednostavne tekstove, nećemo ih moći uključiti u taj proces koji je tipičan za kohezijsku politiku. Treće i posljednje što želim reći. Smatram da mnogi teritoriji, mnoge države, ali odnosno mnoge regije, imaju poteškoća jer ne mogu koristiti jedan mali dio fondova, možda onaj dio fondova koji je preostao iz prethodnog programskog razdoblja, kako bi se pripremili za sljedeće razdoblje. I zato je jako važno da opće linije novog programskog razdoblja budu poznate na vrijeme, kao što je rekla Konstance Krell, kako bi države i regije bile u stanju pripremiti se za novo programsko razdoblje, čak i kroz predfinanciranje projekata, jer e, za infrastrukture vrijeme za provedbu je prilično dugo. I ako počnete s programiranjem onda kada dobijete financiranje, vjerojatno ćete kasniti u provedbi. Hvala. Mislim da je bilo jako zanimljivo čuti vaša mišljenja jer ste vi odgovorna tijela za upravljanje ovakvim fondovima na vašim teritorijima. Hvala lijepa. Sada su na redu predstavnici nacionalnih parlamenta. Sljedeći je govornik gospodin Gakis iz Helenskog parlamenta. Izvolite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I, ξέρετε, όλοι γνωρίζουν ότι η περιοχή μας, η χώρα μας... Hvala lijepa. Svi smo saznali da je došlo do vremenske e, nepogode, nepogode i katastrofe u Grčkoj na području Atike. 22 osobe su smrtno stradale. Došlo je do E, velikih šteta i e, što se tiče ljudskih života i same infrastrukture. Govoreći o solidarnosti smatram da bi bilo iznimno važno da Europska komisija stavi na raspolaganje fond e, za solidarnost. Međutim, to se treba povezati i sa drugim programima Europske unije. To smatram iznimno važnim. Gospođa Kreli govorila o tome da treba smanjiti birokraciju jer E, znamo da će sutra Europski parlament razgovarati o ovom parlamentu i stoga bismo trebali e, biti svjesni ovog problema dok razgovaramo o ovoj temi. Što se tiče kohezijskog fonda i kohezijske politike, u Grčkoj se provode određene mjere u ovom području. Ekonomski i institucionalno gledano e, potrebno je ne samo staviti na raspolaganje ova sredstva kako bi se potaknuo razvoj u regijama, nego je potrebno osigurati i e, da pritom definiramo potrebne prioritete za drugo programsko razdoblje i za e, razdoblje nakon 2020. Ono što je važno je ostvariti ciljeve koji su zacrtani u sklopu kohezijske politike Kohezija nije nešto što ćemo uspjeti ostvariti ukoliko na tome ne radimo u svim regijama. Osim toga, nakon 2020. po našem mišljenju e, Politička kohezija treba obuhvatiti sve regije i gradove e, neovisno o razini razvoja. Ne radi se tu o onima koji su najmanje razvijeni. Potrebno je voditi računa o svim regijama i mogućnostima koje se trebaju osigurati za njih. Nakon 2020. važno je eh, uzeti u obzir ne samo eh, dohodak nego i druge pokazatelje kako bismo uspješno eh, rješavali probleme nezaposlenosti. Trebamo uzeti u obzir i druge parametne i pokazatelje kako bi se regije mogle razvijati na zadovoljavajući način. Pri tome je potrebno voditi računa o različitim člancima ugovora o funkcioniranju Europske unije. E, vidimo da je došlo do određenih promjena što se tiče prihvatljivosti određenih sredstava i ispunjavanja kriterija. E, nama je važno da u članku trećem relevantne uredbe također bude obuhvaćen i sektor turizma. Pri tome je važno uzeti u obzir i e, sektor kulture i e, druge sektore koje je također potrebno financirati. Europa mora voditi računa o kulturi kao e, važnoj baštini. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je gospodin Smarandači iz Rumunjskog nacionalnog parlamenta. Izvolite. Mulțumesc, doamna stimați membrii ai Parlamentului European, stimați invitați, salutăm... Hvala. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, poštovani uzvanici, Pozitivno gledamo na inicijativu odbora regiji Europskog parlamenta koji je organizirao ovaj susret. To je prilika kako bismo zajedno razgovarali o budućnosti kohezijske politike nakon 2020. godine. O tome se mnogo raspravlja u Briselu, u europskim institucijama. Ali ne samo ovdje. Mi trebamo analizirati kohezijsku politiku koja sada postoji, to je teritorijalna socijalna kohezija, i trebamo odrediti okvir za razdoblje nakon 2020. godine. Međutim, u ovom izvješću ne znamo što će komisija predložiti 2018. godine. Ipak e, to izvješće otvara raspravu o toj temi. I na taj način potičemo politiku koja ima tri cilja. Prvo, pozitivno iskoristiti globalizaciju, izbjeći to da građani nekih regija zaostaju i dati podršku strukturalnim reformama. 13.6. ove godine Europski parlament je E, jasno pokazao koji su temeljni e, elementi kohezijske politike nakon 2020. godine. U ovom dokumentu iz lipnja e, piše da treba postići kvalitetnu razinu proračunskih sredstava. Osim toga treba imati konsolidaciju svih regija, uključujući tranzicijske regije i manje razvijene regije. Trebamo se koncentrirati upravo na manje razvijene regije. Odbor regija, <clears throat> ali i drugi subjekti Htio bi da buduća politika bude fleksibilnija, jednostavnija i bolje povezana s drugima. Sve je to rečeno u raspravama, u pisanim dokumentima u kojima se podcrtava dodatna, dodana vrijednost ove politike koja treba biti glavni izvor financiranja kojima ćemo doći do pametnog održivog rasta u svim regijama. Kao što je rekla povjerenica Krecu, na dobrom smo putu što se tiče kohezijske politike nakon 2020. Budućnost eh, kohezijske politike mora ići u korak s budućnošću Europske unije. Moramo imati efikasnu, modernu, e, jaku kohezijsku politiku koja će stvarati održivi rast i pametan rast u svim regijama. VFO nakon 2020. godine treba nam državama članicama dati sve instrumente za ostvarivanje kohezijske politike, a ona mora igrati ključnu ulogu u budućnosti oblikovanja proračuna Europske unije. Politika mora obuhvaćati sve države članice Europske unije i svima njima omogućiti da napreduju u ključnim sektorima za Europu. Regionalna politika ima pravu, stvarnu dodanu vrijednost, a to piše u sedmom izvješću o koheziji. To je izvješće koje pokazuje da je ta politika dala veliki doprinos konvergenciji Europske unije. U kohezijskoj politici smatramo da treba ojačati važnost teritorijalne dimenzije i integriranosti, jer na taj način sredstva će se bolje koristiti i financirale bi se operacije e, kojima bi se pomoglo lokalnim jedinicama. U budućnosti trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo shvatili e, kako na najbolji mogući način pojednostaviti kohezijsku politiku, a time ćemo postići veću efikasnost sredstava i postići konkretne ciljeve. Ciljeve koji će biti korisni ne samo za korisnike, nego za upravljačka tijela. Kohezijska politika mora biti fleksibilnija kako bi se suočila s novim izazovima. Unatoč tomu, ne smije zbog toga patiti održivost i to ni dugoročno ni kratkoročno. Trebamo imati bolju koordinaciju nacionalnih parlamenta s Europskim parlamentom kako bi svi oni mogli sudjelovati u definiciji te nove kohezijske politike. Ona mora i dalje imati ključnu ulogu u budućnosti e, višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala na pažnji i napominjem da smo na raspolaganju za suradnju. Hvala. Rekla sam da se pridržavate zadanog vremena, pa vam zahvaljujem na tomu. Gospođa Michels ima riječ. Michels, vi gospođo. Zahvaljujem Kohezijska politika, vjerujem, je važan element e, solidarnosti, to nitko ne poriče ovdje. E, o tome smo svi, svi složni, vjerojatno više <laughs> nego manje, naravno, ali ne bismo li trebali baš tako biti optimistični oko toga kao da je sve već prošlo. Naime, svi znamo da je izvan e, ove dvorane, izvan odbora regije, Svakako postoje tendencije da se rade rezove u kohezijskoj politici i ovaj dokument za razmišljanje politike postoji jedna strategija u kojoj se ni ne spominje kohezijska politika. I ova teza koja je ovdje postavljena u dvorani postići smanje više u kohezijskoj politici jer je isto jedna ide otprilike u tom smjeru. u tom smislu trebali bismo učiniti sve što možemo da zajedno na svim razinama e, nacionalnih parlamenta, europskoj regini, razini, e, regionalnoj, lokalnoj razini i tako dalje, jačamo naše e, napore time što ćemo jasno isticati nužnost kohezijske politike. Evo da još jednom kažem koji je naš stav prema tome. I mi također smatramo da sve regije e, moraju biti, e, moraju moći imati pristup, to je već e, rekao nekoliko govornika i mi također smatramo da je to apsolutno nužno i bez ikakvog pitanja da se preradi cijeli okvir, malo pojednostavi i da se debirokratizira, ali i ovdje e, je vlada e, zapravo uvjerenje da već puno godina govorimo o tome, ali da još nemamo konkretnih prijedloga u tom smjeru. I Smatramo također i moram to također e, e, jasno reći u ime ljevice u parlamentu da ćemo se mi i dalje držati e, našeg, našeg stajališta da makroekonomske uvjetovanosti nisu održive i da nemaju šta tražiti ovdje i da ih treba ukinuti. I smatramo da je vrijeme najave za najave E, namjera gdje se sve govori od strane komisije što je važno da e, i što je sve važno za budućnost kohezijske politike, da je to nešto mora što e, u kratkom roku je nužno dakle da komisija kaže koji će to biti konkretni prijedlozi o kojima možemo raspravljati. Jer tek ćemo tada zaista moći raspravljati o budućnosti kohezijske politike. Thank you Hvala. Nastavljamo sada s gospodinom Ludvikom iz Njemačkog Bundestaga. Hvala predsjednice, uvažene dame i gospodo. E, Savezna država Brandburg koju ovdje predstavljam zahvaljuje gospodarski uspjeh e, u velikoj mjeri europskim strukturnim fondovima jer smo e, početkom ovog e, financijskog razdoblja spadali u manje razvijene regije, a sada smo među više e, razvijenim regijama i također iz vlastitog iskustva možemo reći da kohezijska politika funkcionira i da njezine uspjehe možemo i vidjeti, ona doista djeluje. Posebice u vremenima kada je e, nacionalizam u porastu E, i populizam porastu e, za mene upravo e, je ključan ekonomski razvoj, ali i jačanje kohezijske politike, jer ona potiče koheziju u Europi to ne samo ujednačavanjem nejednakosti u razvoju. Kohezijskom politikom se europski ciljevi i politike povezuju na regionalnoj razini u strategije i time Europa kohezijsko političkim projektima u svim regijama postaje vidljivom i to vodi do jače identifikacije sa europskim politikama ako to učinimo na pravi način. Upravo tu veliku dodanu europsku vrijednost moramo zajednički dalje razraditi i jasno iskomunicirati i tu se slažem prethodnim govornicima da je to treba jasno komunicirati što se tiče kohezijske politike i u financijskom okviru 2000, iza 2020. da treba imati čak istaknuto, ne samo proporcionalnu ulogu. I osim toga moramo zajedničkim e, snagama raditi na znatnim pojednostavljenjima e, i na većoj vidljivosti e, kohezijske politike. Naime, ono što do sada bilo najvidljivije u ovoj politici upravo je bila prevelika birokratizacija, a to može voditi do problema sa uvjerljivošću i to ne samo kohezijske politike nego i cijele Europske unije. Dakle, u kontekstu ovakvog e, pristupa za radikalno pojednostavljenje smatram da je prijedlog da se S fond e, u buduće isključivo e, provodi prema nacionalnom pravu revizije prema e, europskom i putem europskih institucija. Znači, što se tiče e, e, da europske institucije sudjeluju samo u onom smislu revizije protiv prevare, a i dakle kohezijska politika na europskoj razini treba i dalje imati strategijske ciljeve, ali samo upravljanje na tehničkoj razini mogu raditi države na vlastitom na terenu vlastitim e, sredstvima i vlastitim propisima. I također da e, to treba e, povezati s ovim pristupom za diferencijaciju prema kojom se prema razlikama E, treba uzeti e, razlike nacionalnih i lokalnih e, razina u obzir u ovom novom pristupu. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Vojsečovski. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše prezime. Izvolite, imati riječ. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Zahvaljujem, dame i gospodo. Ja dolazim iz Poljske gdje sam zamjenik e, odbora za kohijsku politiku. Naime, osim onoga što je već rečeno, važno je imati e, više povjerenja u ruralna područja. Nedavno smo imali izvješća i revizorskog suda u kojemu je rečeno da u posljednjih deset e, godina je nestalo 4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, što znači da e, poljoprivrednici nestaju sa scene svakoga dana. I također e, ruralno stanovništvo stari, načelno u mojoj zemlji u Poljskoj situacija možda nije još tako strašna što se tiče smjene generacije u poljoprivredi, ali Revizorski sud je upravo podcrtao da postoji e, zemlje u kojima gotovo nema mladih poljoprivrednika i većina poljoprivrednika dolazi e, iz starije populacije, više od 50%. I da se situacija znatno e, pogoršava, ali znamo koliko je poljoprivredna bitna, ona osigurava i prehranu stanovništva. Znači, E, ne radi se samo e, o održavanju e, poljoprivrede, nego i isprečavanju odljeva stanovništva iz ruralnih područjima, znači moramo doista se pobrinuti za ruralna područja i podupirati ruralna područja u okviru kohezijske politike, a kako bi znači mi bi trebali osigurati i bolje za to komunikacijske, obrazovne i druge strukture. To je kod nas veliki problem što se recimo škole zatvaraju u ruralnim područjima pa mladi moraju daleko putovati u škole i tako dalje. I to je vjerojatno jedan od uzroka što mladi ne žele ostati na selu jer jednostavno ne vide tu svoju budućnost, odnosno bar ne u poljoprivrednom području. I stoga smatramo da je doduše zajednička <laughs> poljoprivredna politika važna, ali ne može sama po sebi zadržati stanovništvo na selu. i otprilike 10% kohezijskih sredstava ide u gradove, a premalo za sela. Hvala, gospođa Vana ima riječ. Freue mich außerordentlich über die Hvala vam lijepa. Iznimno mi je drago što danas e, mogu sudjelovati u razgovoru s kolegicama i kolegama iz nacionalnih parlamenta. Jučer sam imala priliku u, e, na jednom sastanku e, kluba sa predsjednikom, sa europarlamentarcima na kojoj je bio nazočan i predsjednik Tajani. E, tada sam razgovarala sa e, kolegama iz Bugarske i sa e, premijerom i bilo je Očito da unatoč razlikama koje postoje, pitanje kohezijske politike i jačanje kohezijske politike i e, kritika u pogledu eventualnog smanjenja e, sredstava e, predstavljaju zajednički nazivnik. Mislim da se to odnosi i na Rumunjsko i Bugarsko E, predsjedavanje i ministar Ab je govorio o pozitivno, zahvaljujem na tome, jer očito je da e, idemo sada u pravom smjeru. A gospođa Kreli je rekla i da je Europski parlament spreman iznaći rješenja e, prije sljedećih europskih izbora. Mislim da postoji opća složnost e, oko toga, a to dolazi do izražaja u sedmom kohezijskom izvješću, e, koliko je važna kohezijska politika, ne samo za socijalnu, nego i teritorijalnu koheziju u Europi. Radi se o solidarnosti, suzbijanju razlika, e, suzbijanju siromaštva, suzbijanju nezaposlenosti, a time se podupiru i ciljevi Europske unije koji se odnose i na socijalnu politiku i klimatske promjene. Ono što je ovdje bitno je i pitanje oblikovanja kohezijske politike. Neki su već govorili o pitanju budućnosti financijskih instrumenata. E, zeleni kritično gledaju na e, ovo pitanje i slažu se sa opravdanom kritikom Europskog revizijskog suda i u odnosu na e, Fond za strateška ulaganja, dakle EFSI. E, mi e, smatramo da taj instrument nije dostatan za smanjenje razlika e, zapravo se najviše ulaže u razvijene regije i tu postoji jaz. Samo 4% Junckerovog fonda ide u socijalnu infrastrukturu, a to je apsolutno nedostatno. Zeleni žele da što se tiče kohezijske politike nakon 2020. imamo jače načelo partnerstva. E, jače moramo uključiti lokalne i regionalne dionike, ali isto tako i socijalne partnere i civilno društvo. E, dugoročno gledano doći ćemo do održivijih rješenja za naše građane. E, nadovezala bih se na prethodne govornike iz Europskog parlamenta. Mi ne bismo željeli da kohezijska politika postane instrument e, za sankcije regija E, regije i gradovi ne bi trebali trpjeti posljedice pogrešnih nacionalnih odluka. Dakle, mi smo protiv makroekonomske uvjetovanosti e, ukoliko recimo država članica ne ispuni kriterije koji se odnose na deficit, da onda dođe do smanjenja sredstava u sklopu e, kohezijske politike. E, mi smo protiv toga, o tome smo već govorili. Ali zalažemo se za to da postoji jača poveznica s aspektom temeljnih prava. Recimo, ukoliko dođe do povrede vladavina prava, onda bi se trebala suspendirati e, sredstva i može se koristiti članak sedmi. E, inače, mi kao zeleni E, bismo željeli da se odmaknemo od težišta na e, BDP i e, BNP i da koristimo druge pokazatelje kao što su socijalni kriteriji kada raspodjeljujemo sredstva. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Densker iz Danskog parlamenta. Izvolite. Mange tak skal du have, fru Hvor er det dejligt Hvala, predsjednice. Jako je lijepo čuti da postoji zemljopisna konvergencija što se tiče procjene ove politike, ali ono što mi želimo reći je da moramo optimizirati tu politiku. Kad govorimo o razvoju na razini regija za urbanizirane teritorije, ne smijemo zaboraviti to da bez obzira na e, stupanj bogatstva regije ili države, izazovi su jednaki za sve. Ne možemo reći da države Europske unije e, mogu same nastaviti u svojim nastojanjima, pa čak e, i kad se intervenira u korist manje razvijenih, manje bogatih regija. Kad govorimo o kohezijskoj politici, ja ne znam kakva je situacija u drugim zemljama. A što se tiče intervencija u energetici, fiksnoj telefoni, opskrbi električnom energijom, moram reći da živimo u razdoblju kad mnogi građani imaju poteškoća, ne mogu platiti režije. Sada bismo možda trebali razmišljati na europskoj razini. Trebamo li možda što se tiče širokog pojasa E, odrediti zajedničke ciljeve na europskoj razini za ona područja i okruge koji se ne nalaze u urbanim centrima i zato e, su podložni depopulaciji zato što se premještaju i radna mjesta. Primijetili smo Mm, da je došlo do jedne zanimljive odluke. Općina e, Kopenhagen odlučila je neke svoje usluge preseliti izvan središta grada i to na razini regije. Neke usluge premještene su od centra grada u provinciju. I to je utjecalo i na druge sektore i to je model koji bi se svakako mogao možda oponašati i u drugim zemljama. Hvala. Dajem riječ gospođi Damato, izvolite. Hvala, predsjednice. Poštovani zastupnici iz nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ne možemo poreći da građani krivo shvaćaju kohezijsku politiku. Gospođu Damato je prekinula predsjednica. U redu. Pozdravljam sve zastupnike iz nacionalnih parlamenta, a pozdravljam i kolege iz Europskog parlamenta. Ne možemo poreći da postoji kriva percepcija kohezijske politike među našim građanima ona je kompleksna i zbog toga oni nemaju povjerenja u Europsku uniju. Porezni obveznici ne shvaćaju koji je cilj kohezije, ne znaju koje su šanse kohezije niti rezultati. Na primjer, u Italiji, u mom okrugu na jugu Italije, zbog nedovoljnih informacija, ali i zbog dvojbi korištenja fondova, e, nemamo vjerodostojne kohezijske politike koristili su se fondovi za financiranje koncerta Eltona Johna u Napulju. Jedna regija je htjela stvarati nova radna mjesta, ali ne može eh, joj trebati 2000 dana da financira tvrtku, odnosno tri godine za odobravanje samo jednog projekta. Rješenje nije nediskriminirano kresanje fondova ili veće mjere štednje, dakle makrouvjetovanost prijedlog ove komisije je da imamo reformu koja će sve više podlijegati proračunskim obvezama, reformama i tako dalje. Sada se obraćam nacionalnim zastupnicima. Kako ćete objasniti vašim građanima da bez privatizacije i liberalizacije, bez smanjenja penzija, bez smanjenja javnih sredstava vi nećete više imati novac za korištenje. Nitko nije imao pravu redistributivnu politiku Europskoj uniji. Ne, niti što se tiče e, e, postotaka, niti što se tiče ukupnog iznosa. Ne trebamo uopće govoriti o ulogačkoj politici. Puna su nam usta dosta toga. Sada pozivam sve političke snage koje podržavaju vladu u Italiji, dakle ljevicu. Morate se boriti da se ne bi smanjivala sredstva u kohezijskoj politici ne smijemo na nacionalnoj razini imati proračunski manjak. Europski socijalni fond mora se iskoristiti kako bismo vratili minimalnu razinu plaće koja ne postoji u Italiji i u Grčkoj. Druge političke snage, pitam sada, gdje ste vi u toj borbi? Pučani i Forza Italija ne smiju biti oni koji će samo izvršavati naredbe Europske komisije u Europskom parlamentu. Hvala. Hvala. A sada nastavljamo s intervencijama članova odbora REGI koji se žele javiti za riječ. Gospođa Malkova ima riječ. Hvala lijepa. Hvala. Hvala. Govorimo o kohezijskoj politici. To je tema do koje mi je jako stalo pa se, sam se zato javila za riječ. Nemaju svi sljedeće informacije. Prošloga mjeseca u listopadu na odboru LIBE donesena je Dublinska uredba koja je vrlo kompleksna. Proces donošenja bio vrlo kompleksan i slažem se s time da je trebalo donijeti ovu uredbu, ali tu je jedan amandman koji nisam shvatila, odnosno točnije jedan članak. U tom članku piše da će se nametnuti sankcije u obliku smanjenja fondova za one države članice koje neće poštivati sustav e, premještaja migranata. Ne razumijem kako će se to u praksi provesti to načelo, jer migrante ćemo imati sada, ali i 2020. godine. Ja sam za solidarnost i za to da države članice zajedno sudjeluju u zajedničkoj politici azila. Ja sam za to da se smanje doprinosi ako ne prihvaćaju migrante, ali Trebalo bi sankcije nametati državama, ne regijama, jer financijska sredstva trebaju doći do regija. Vrlo često one nisu krive, ako predstavnici vlada se ponašaju na određen način i donose određene sporazume. Ja bih se sad htjela obratiti predstavnicima vijeća i komisije. Ja se nadam da će nam oni uskoro dati odgovor na to pitanje. Zanima me što oni o tome misle i kako zamišljaju da će se u buduće upravljati tim problemom, jer nakon Brexita imat ćemo manje novca na raspolaganju, a smanjivanje tih fondova na temelju loših odluka e, nekih vlada zbog kojih novac neće doći u regije, mislim da nije dobra ideja. Hvala, gospodin Papadimulis. Hvala lijepa. Čuli smo već puno toga i mnogi u ovoj e, dvorani govorili su u prilog koheziji. Međutim, moram reći da to ne funkcionira niti u komisiji, niti na vijeću, dakle na mjestima gdje se donose odluke o e, financiranju nakon 2020. E, Povjerenik Dombrovskis, potpredsjednik komisije, prije dva tjedna je na plenarnoj sjednici rekao da su vremena krizna vremena dovela do povećanja razlika i jaza između pojedinih regija. Ukoliko želimo ispravno reagirati na te probleme, onda moramo promijeniti kohezijsku politiku. Ne možemo naprosto raditi kao da se ništa nije dogodilo. E, postoje E, čak i oni koji predlažu smanjenje sredstava u sklopu kohezijskih fondova. E, kolega iz Njemačke ima pravo, trebamo pojednostavniti e, sustav, ali zato nam treba više sredstava. Više sredstava mora se dodijeliti u područja gdje postoje veće potrebe, gdje je veća nezaposlenost, veće siromaštvo, gdje su potrebne e, veće investicije, jer u protivnom e, nećemo uspjeti ukloniti razlike. Želim potpuno jasno reći e, da e, je očito da se povjerenica Kretu zalaže za kohezijsku politiku. Međutim, e, postoje oni koji rade na smanjenju snage kohezijske politike a bilo bi zanimljivo čuti i nadležnog povjerenika za proračun, jer mi se čini da potpora za kohezijsku politiku ne dolazi od njega i upravo zato trebamo odaslati poruku odbora regiji i vršiti pritisak zajedno sa našim kolegama i e, kolegom Van Nistelrojem jer u sklopu pregovora o Brexitu također treba voditi računa o tome da ne dođe do smanjenja proračuna. Nelogično je to što se članak 83 primjenjuje e, na način da se e, određene regije sankcioniraju zbog neispunjenja makroekonomskih uvjeta, a upravo kod njih postoje najveće potrebe. Hvala. Hvala, brzi odgovor. Sutra ćete imati priliku pitati povjerenika Oettingera koji će biti ovdje s nama i e, svi članovi odbora čuti će njegove odgovore. Gospođa Rodriguez ima riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Ja dolazim iz Portugala i mi dobro znamo što su najudaljene regije. One najviše ovise o ulaganju Europske unije. Protokol je potpisan krajem listopada u kojem piše čitav niz obveza, ali nije previše sve u najudaljenim regijama. Drago mi je ipak da se sve više promiče kohezijska politika uz članak 23. sad se pokušava promijeniti kohezijska politika. Financijska sredstva ne mogu riješiti e, sama taj problem. To nije u duhu kohezijske politike. Nemoguće je zamisliti da će kohezijska politika u budućnosti ovisiti samo o financijskim sredstvima. Ta politika trebala bi povećati europsku solidarnost. Solidarnost znači pomagati onima koji to trebaju. Dakle, financijski instrumenti mogu biti korisni u nekim slučajevima, ali ponekad mogu biti i nedostatak, to je netko već rekao. Dakle, napominjem da budućnost kohezijske politike ne može biti prepuna financijskih instrumenata i samo njih. Drago mi je što je e, ravnatelj opće uprave za regionalne politike rekao da ćemo više paziti na e, provedbu projekata kroz novac koji će se isplaćivati. Ja se ne brinem kad se govori o e, pojednostavljenju, ali kad mi netko kaže da će doći do tog pojednostavljenja, onda se brinem. Pitam se koja će biti buduća uloga upravljačkih agencija od 2020. Tko će što raditi, važno je shvatiti to. To je ključno. Ključno je jasno komunicirati i druge obavijestiti o tome. Kad govorimo o kohezijskoj politici, govorimo o europskom projektu. Trebamo europskim građanima omogućiti da ne izgube veći broj radnih mjesta. Hvala. Sljedeći govornik, hvala. Zahvaljujem kolegama iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta na ovom sastanku koji su danas organizirali. Samo nekoliko e, napomena. Današnji susret je jako važan zato što je posvećen na kohejskoj politici i odvije se u trenutku kada Europski parlament, odbor regija i vijeće su već počeli pisati dokument o kohezijskoj politici. Nacionalni parlamenti u ovom ustavnom i pravnom okviru Europske unije imaju važnu ulogu. Ne samo zato što kontroliraju načelo subsidijarnosti, nego i zato što sudjeluju na ovakvim sastancima. Oni mogu dati važan doprinos tomu da proces donošenja odluka bude transparentniji, i da se temelji na demokratskim načelima. Želim također uputiti na ulogu, ključnu ulogu koju mogu imati nacionalni parlamenti. E, povjerenica je o tome govorila, ali i kolegica Krel, Nedostaju podaci, glavni korisnici kohezijske politike su oni koji najmanje poznaju kohezijsku politiku. Ja smatram da tu postoji nečija odgovornost, a pa i nacionalnih parlamenata. Možda su i oni odgovorni za to. U nekim državama članicama postoje regije koje smatraju da države članice plaćaju, i isplaćuju novac kohezijske politike. Oni su upravo ti koji dobivaju više novca. Na samom kraju, na osobnoj razini želim reći da kohezijska politika mora i dalje biti glavna ulagačka politika Europske unije. A mora također biti glavna politika za koheziju na socijalnoj i ekonomskoj razini, zato što to proizlazi iz ugovora. Kohezijska politika mora biti jednostavnija, ciljati na rezultate. To je sve istina i ne smijemo previše inzistirati na kontrolama i revizijama. To su ključni elementi, ali treba ih pojednostaviti. Želim još naglasiti nešto što je važno. E, to je višerazinsko upravljanje koje trebamo zadržati. kako bismo zajamčili da regije budu glavni korisnici ove politike. Hvala gospodin Celer. Zahvaljujem predsjednice. Ja podcrtavam ovdje naravno da su e, strukturni fondovi važni kao financijski instrument iz Europe za regije, ali trenutno stanje stvari zapravo dovodi do bojazni da u ovaj E, instrument će u budućnosti biti ubijen prekomjernom administracijom. O tome govore i brojke jer e, različnica za proračun 2017. je utvrdio da u novom, e, da je od 2016. još nije počet proces uopće u nijednoj zemlji, mislim ja sam za različnicu za 2016. da dužan u komisiji i zapravo se još odrađuju E, projekti iz prethodnog financijskog razdoblja. A sa novim e, financijskim razdobljem koje sada se već bliži kraju, još uopće nije niti krenulo se. Zato ima puno razloga, mi stalno pozivamo na pojednostavljenje, ali osim što pozivamo na pojednostavljenje u razgovorima sa e, administrativnim upravama, mislim, administrativno opterećenje se još pojačalo. E, neki ljudi koji se bave godinama time sam rekli da je 2004 2006. imali ne znam, 20 stranica propisa, a sada u sljedećoj razdoblju 200, a sada 2000 odgovarajućih propisa, stranica propisa. Znači i upravo su nadležna tijela i upravna tijela e, ti, e, ti koji su si međusobno, koji međusobno stoje u sukobu. E, mislim, radili se recimo o e, određenom tijelu koje nadzire financijski e, ministarstvo financija na centralnoj razini. Ne znam zašto se taj problem ne može zapravo međusobno riješiti. A kada se traži savjetnike o to, za to, onda oni naravno pokušavaju pronaći put kroz ovu šumu propisa. E, I zato je zapravo dobro što smo ovdje danas e, sa kolegom iz nacionalnih parlamenta i iz regije, jer e, često se ovo pretjerano zakonodavstvo još pojačava nacionalnom nacionalnom birokracijom koja se nadodaje i na europsku. Znači treba pogledati u vlastitim ministarstvima i upravama kako stvari tamo stoje ili ne stoje jer to će zapravo biti ključno za to da se operativni programi kojima se koriste strukturni fondovi budu učinkoviti na licu mjesto u regijama. A ako tome ne bi bio slučaj, ako bismo i dalje imali ovakvu na odgađanja kako imamo sada, onda zapravo što se tiče budućnosti strukturnih fondova i kohezijskih fondova e, nas može doista zabrinjavati jer kao što je već rečeno, mislim svi smo ovdje mi prijatelji kohezije i kohezijskih fondova, ali već nekoliko godina gotovo svaki povjerenik govori da su strukturni fondovi najvažniji instrument Europske unije za stvaranje radnih mjesta i stvaranje rasta. To je nekad bilo u svakim ustima, sada gotovo niko od njih to ne govori. I također e, kolegica rekla da čak i u ovom radnom dokumentu komisije zapravo isto više uopće se ne spominje. Zapravo u tom smislu mislim da upravo tamo gdje strukturni fondovi su vodili do veće centralizacije još jednom pozivam dotične države i regije Naime, Europski fond se zove Fond za regionalni razvoj, znači treba uključiti regije i gradovi, e, mislim, koje također imaju i agenda za gradove također nije toliko došla u prvi e, plan kao što je trebalo. Gospodin Hetman, izvolite, tri minute. Dakle, kohezijska politika je temelj europske solidarnosti, u to nitko ne sumnja. Nažalost, e, postoji toliko sumnja u to da kohezijska politika doista nešto postiže e, u regiji, odnosno da poboljšava stanje u regijama. Želim da nešto, nešto onome što je rekao gospodin Schneider iz odbora regija. Želim dati potporu glede onoga što je rekao. Naime, više povjerenja, više ovlasti za regije bi bila primjerena. Po mojem mišljenju, to bi bio upravo ključ za to da se da kohezijska politika daje e, vidljivije rezultate i bude učinkovitija. I da to upravo bude nešto o čemu ne govorimo samo u Europskom parlamentu, nego i drugdje. E, moramo osigurati da odluke o tome što, se, što će se provoditi kohezijskim sredstvima na, e, se odlučuje na regionalnoj razini, na regionalnim tijelima, jer oni znaju upravo što im najviše treba. I često upravo tako da e, imamo diferencijaciju ne samo između regija, nego i unutar Europe. Znači unutar regije postoje velike razlike u Europi. Znači imamo gotovo takve podregije koje su sasvim e, različite situacije. Znači trebamo doista poslati strukturne i kohezijske sredstva tamo gdje su najviše potrebna i zato bismo trebali omogućiti fleksibilniji pristup, posebice glede određenih regija. I zato je to moj apel u tom smislu. Znači, više povjerenja u regionalna tijela jer to je ključ uspjeha kohezijske politike koja bi mogla biti učinkovitija. A koja je to točno dodana vrijednost kohezijske politike? Što bi bio taj uspjeh kohezijske politike. Pa ako želite to znati, trebate samo pogledati Poljsku. Hvala. Gospodin Bogović, tri minuta, izvolite. Hvala svim i pozdrav svim predstavnicima regija, nacionalnih parlamenta, predstavnicima komisije i e, doista je ova rasprava vrlo potrebna. Slažem se da smo svi ovdje prijatelji kohezijske politike, kao i to da je kohezijska politika odnosno princip solidarnosti koji se provodi upravo pomoću kohezijske politike, ta poveznica koja će održati Europsku uniju zajedno, i, ali razlike između regija su konstantne i velike i lako se pojavljuju novi problemi, zato treba tražiti odgovore za to i u budućnosti. I svi smo svakako sigurni da se Europa pred novim izazovima što se tiče Brexita, migracija i drugih pitanja, i da ta matematička <laughs> formula je prilično jednostavna. Mislim, treba će dati neke novce i za druga područja. Mislim, jedna od neto platiteljica odlazi, pa je sada prilično jasno. Ako ili ne povećamo nacionalne doprinose ili ne uvedemo druge izvore vlastih e, sredstava, veći dio tereta pasti će na zemlje članice, tu će nastati a nove poteškoće. Znači, prva poruka svim zastupnicima domaćih parlamenta je da se kod kuće treba o tome raspravljati i kada vaši predstavnici dođu na vijeće Europske unije, da pošteno i odgovorno <laughs> govore o tome kao i u Europi, kao i kod kuće. Jer ako nećemo naći dodatne izvore financiranja, kohezijska politika zapasti će u velike poteškoće. Također o nama jako ovisi o tome kako se sada provodi sadašnja kohezijska politika je li to pitanje dakle da e, su ili stvarno propisi toliko prekomplicirani, što vjerojatno jest istina, i što je krivo također u domaćim, domaćim strukturama u državama da se e, toliko vremena ne kreće i kasni politike ne kreće u izvedbi politika. Zato mislim da u dolazećem e, vremenu pred nama treba učiniti sve što se može da u sljedećoj financijskoj perspektivi napravimo sve što možemo kako E, e, kako bismo to riješili jer ćemo imati još i veće probleme. Ja sam također bio župan ministar za europska sredstva i bio sam u vladi svakog tjedna smo u četvrtak imali e, sastanke sa ministrima za koheziju 2012. smo onda raspravili o toj financijskoj perspektivi i znam zato koliko je tu potrebno napraviti. A danas smo već puno toga e, rekli već o tome da se kohezijska politika jednostavno mora popularizirati kako bi europljani znali da je korisna, da je, da je to ono što čini Europu boljom, bolje povezanom, jer inače ćemo imati doista e, velike probleme ako ova kohezijska politika ne bude dovoljno vidljiva i dovoljno uspješna. I gospođa Maletić posljednja govornica za odbar regije. Zahvaljujem predsjednice. Doista sam sretna i zadovoljna što imamo predstavnike nacionalnih parlamenta ovdje i što možemo s vama raspravljati budućnost kohezijske politike i sedmog izvješća. Imam nekoliko poruka. Prva, ako želimo snažnu Europu, treba nam više kohezija, što znači da proračun za koheziju u budućnosti ne smije se smanjivati, treba ostati isti, može biti samo veći. A druga poruka odnosi se na proračunsku stavku <laughs> eurozone, a to smo vjerojatno također raspravili. Ne možemo imati proračunski stavak za eurozonu na račun proračunske kohezijske politike. I treća stvar. Puno se ovdje govorilo o načelima kohezijske politike. Uveli smo mnogo novosti za razdoblje 2014. i 2020. I zato mislim da bismo trebali doista više raditi na tome da se kaže da nam ne treba reforma kohezijske politike time što ćemo uvoziti, uvoditi nove principe. Da, pojednostavljenje da, ali nova načela ne. Ja sam sada paralelno, paralelno svojim saslušanjem, odnosno raspravom, e, imala i e, sastanak u ovo odboru za proračun i želim vam ovo reći, ali to je važno. Imali smo predstavnike iz vijeća, iz komisije i predstavnik komisije nam je rekao da predviđeni vremenski okvir za sporazum oko višegodišnjeg financijskog okvira među zemljama članicama, zatim između parlamenta i vijeća, je otprilike kraj 2019 ili da bi čak bolje bilo kad bi to bilo prije kraja saziva ovog parlamenta, odnosno prije E, srpnja 2019. Ali predstavnik vijeća nam je rekao da zemlje članice vjerojatno se neće moći dogovoriti o višegodišnjem financijskom okviru i propisima za buduću kohezijsku politiku i da možemo očekivati taj vremenski okvir negdje za proljeće 2020. Znači prijedlog će doći u svibnju 2018. ali sporazum tek 2020 a to je prekasno za dobru i ranu implementaciju kohezijske politike u sljedećem razdoblju. Dakle, i to svi znamo. I upravo zato mislim da je doista važno da vi u svojim zemljama članicama zajednički radite sa ministrima financija i ministrima regionalnog razvoja i da ih također zamolite da ih e, natjerate da se pripreme propisi što je prije moguće da se definiraju što je prije moguće jer nam to treba 2019. a ne kasnije jer ćemo inače ponovno imati odgode u provedbi kohezijske politike kao što imamo i u ovom e, proračunskom razdoblju. Zahvaljujem. Uh, Evo propustili smo jednog od kolega, ali izvolite tri minute, ne dulje, izvolite. Kako θεωρήσατε ότι οι πλημμύρες καταστροφικές στη Δυτική Αττική... Upravo je rečeno da katastrofa na zapadnu Atiku nema, nisu povezane s kohezijskom politikom, ali kohezijska politika jest povezana sa poplavama i odražava i upravo takve katastrofe spadaju u smisao kohezije. E, ne znam, znadete li da su u određenim regijama Grčkoj tisuće ljudi kao mandri zapale do, do vrata gotovo u blatu zbog poplave. Kako je to pak ima veze sa kohezijskom politikom? Desetljećima su se povlačila sredstva, pa kratkim postupkom, subvencijama, u brzim postupcima i skraćenim postupcima i to je zapravo bio ova kapitalistička pretvorba, odnosno razvoj, a istovremeno su se raspale određene strukture i desetljećima nije postojala mogućnost da se e, odrade strukturni rad za zaštitu od e, poplava, jer zaštita od poplava očito nije prioritetna tema koja ne stoji visoko na dnevnom redu jer e, nema posebnu dodanu vrijednost, znači štititi po narod poplava. takve katastrofe upravo jesu smisao kohezijske politike. I u drugim europskim zemljama situacija je slična, a to upravo pokazuje da ovakav razvoj je nešto što vodi do pitanja razvoj za koga i što se to tu točno razvija i treba razvijati. Ne bi li takav, e, takve razvojne e, projekte trebalo provoditi za narod? I Mislim, ne znam, radili se sada tu o podjeli nešto mrvica kruha sa stola i da se isplaćuju očete iz eh, Fonda solidarnosti Europske unije. A Grčka komunistička partija je također eh, provela glasanje kako bi se dogovorili da se isplati novac, međutim nikakva sredstva nisu krenula u tom smjeru, a to je jednostavno se ne može gledati sve kroz prizmu kapitala. I sada za zaključak, za zaključak dajem riječ našim govornicima. Gospodin Ab za početak, ali on nažalost mora otići u šest, pa evo, evo izvolite, vi ćete prvi dobiti riječ ako želite nam reći neku zaključnu poruku s vaše strane. Zahvaljujem, gospođa Mihajlova. Dakle, želim zahvaliti na tome što ste mi dali riječ da kažem nešto u smislu zaključaka. Da, ja u šest moram već biti na, u zračnoj luci pa ću morati otići e, malo ranije isegi eh, on Dakle, što se tiče današnje razmene mišljenja, mislim da je bila doista zanimljiva i čuo sam neka eh, stajališta s kojima se u potpunosti slažem, koja su doista zajednička svima nama. Svi želimo pojednostaviti kriterije za financiranje i propise za financiranje i nitko se na tome ne protivi, međutim postoji mišljenja koja se, su i različita među nama. Naime, E, vijeće je mjesto u kojem zemlje članice mogu izraziti svoje mišljenje i onda možemo raditi dalje na tim mišljenjima. Komisija može dati i novi prijedlog. Predsjedništvo zapravo odnosno kako da kažem, nije da predsjedništva ne žele nastaviti s raspravama, ne, naprotiv, mi želimo prijaviti palicu sljedećem predsjedništvu i doista nastaviti raditi na skupno uredbi Omnibusu. I doista se nadamo da ćemo uskoro moći postići sporazum i nekako napredovati u našem radu. Naime, Nama kohezijska politika doista jest potrebna, smatramo je važnom, naravno svi ovdje smo u tome složni, barem smo eto mi složni i moramo na tome raditi, to mora biti odraženo i našim odlukama koje će biti donešene e, i u budućnosti. Evo time vam želim e, puno uspjeha i zahvaljujem još jednom. Hvala, hvala i vama. <laughs> Nadam se da ćete uhvatiti let <laughs> <laughs> i sretno u briselskom prometu. Gospodine Schneider, izvolite, želite dati neke zaključne poruke? Da, hvala vam predsjednice. Evo nekoliko ključnih riječi iz ove rasprave s moje strane još evo, govorilo se o višegodišnjem financijskom okviru, pa želim još jednom podcrtati naše stajalište. Mi smo naše mišljenju rekli da očekujemo Uh, udio za strukturne fondove i uh, kohezijsku politiku proporcionalno istom omjeru, znači u proporcionalni jednaki udio iz proračuna. Znači ako uspijemo dobiti ako to ne dobijemo, uh, to uopće ne možemo ni govoriti o kohezijskoj politici u sadašnjem obliku. Znači, je da dobijemo odgovarajuća sredstva i jednostavno nemam dojam, kao što je rečeno ovdje, da se povjerenik Oettinger time ne bavi. Naime, više puta nam je došao u posjet i sutra će doći vama i kod vas još i češće nego kod nas vjerojatno. I povjerenik Oettinger je uvijek jasno rekao da on dobro razumije naše probleme i naše zabrinutosti. On je bio pre, predsjednik jedne regije. A što se tiče bruto domaćeg proizvoda kao kriterija, moram još jednom reći da kod razgraničenja regija mi smo za to da sebe, da se do bruto domaći proizvod koristi za određivanje o tome je li netko slabije razvijen u prelazu ili bolje razvijen, ali svejedno postoje još neki drugi problemi koji su obuhvaćeni ciljevima kohezijske politike i koje slabe koheziju, ekonomsku koheziju na koje treba reagirati i kohezijska politika u budućnosti u tom smislu treba moći bolje intervenirati, mora postojati mogućnost za to i u tom smislu E, recimo treba govoriti i o demografskim problemima na koji e, skoče razvoj. I treća stvar, uvjetovanosti i kondicionalnosti, to smo isto također jasno rekli, mi jasno odbijamo kondicionalnosti, odnosno uvjetovanosti, to se ne odnosi na ex ante e, uvjetovanosti, ex ante uvjetovanosti mogu biti dobar instrument za jačanje učinkovitosti strukturnih fondova, i također imaju i daljnje pozitivne utjecaje na regije. A što rekao gospodin Hetman, e, ovu temu jačine regija, to je jedan apel na zemlje članice. Naime, zemlje članice e, bi trebale ne smatrati da su regije nešto što smeta ili ometa, a eto mora se s njima živjeti, nego trebaju jačati regije jer upravo to jača cijelu državu. Što, je jača regija, što su jače regije, to je jače država u cijelosti. I pojednostavljenje, predzadnja stvar, Moramo ovdje paziti da se ovdje samo ne prebacuje odgovornost jednog na drugog. Naime, mi iz regije, mi uvijek gledamo ono što nam propisuje Europska unija i ove komplicirane propise. Europski parlament kaže, no, vi regije još sami dodatno komplicirate i tu se sada jedna i druga strana prebacuje to, ali kad kažemo pojednostavljenje, pojednostavljenje sa svih strana, apelje na sve razine za pojednostavljenje, osigurati dakle to, ali želim još podcrtati ona sva, ta sva kompliciranost je kaskada koja ide od prema dolje. Ako vi imate 2000 stranica propisa, kao što je neko rekao, onda u državama i regijama to treba provesti, onda još, naravno, to se još umnoži. Još jedan daljni aspekt je aspekt kontrole, naime. Mislim, kontrola je isto izmakla kontrole, naime, želi se nešto dobro, a postiže se nešto grozno, još e, tom pretjeranom kontrolom. Angst in den Verwaltungsbehörden. Sie haben Angst, Fehler zu... I upravo zbog toga se nacionalna tijela toliko boje i onda rade još više propisa da ne bi na, e, počinili grešku i onda naravno kada govorimo o povjerenju u nacionalne kontrolne instance tako bi recimo mogli dati prilog pojednostavljenju. I po, posljednja stvar, ja sam također govorio, uvijek se previše govori o problemima i slabostima i negativnim stvarima koje su povezane sa kohezijskom politikom, ali na kraju želim još jednom podcrtati, e, strukturni fondovi kohezijska politika je golemi povijesni uspjeh u ljudskoj povijesti nikad nije postavljeno ništa slično instrumentu solidarnosti kao što je kohezijska politika i trebamo biti ponosni što to imamo i ponosno to trebamo reći i ponosno to dalje razvijati i prepričavati i pouznam e, pouzdam se u, sljedećoj, e, u sljedećem semestru u bugarsko predsjedanje da će i ono isto tako poticati dalje kohezijsku politiku. Hvala. Thank you. Thank Hvala lijepa gospodine Schneider. Zahvaljujem na ovom inspirativnom izlaganju. Ja se doista nadam da ćemo zajedno nastaviti u istom smjeru. E, zajedno smo jači, to je poruka bugarskog predsjedništva. A sada dajem riječ gospođi Plam. Želite li zaključiti? E, naravno, hvala vam lijepa. Govorit ću na rumunjskom. Zaključno, nakon e, popodnevne rasprave željela bih reći sljedeće. Svi oni koji su danas govorili ovdje, a i drugdje, podržavaju kohezijsku politiku. Svi mi smatramo da kohezijska politika i nadalje mora biti jedan od stupova investicijske politike Europske unije. Jednim dijelom e, to je zbog e, ostvarenja dodane vrijednosti. Osim toga, smatramo da treba ostvariti veću razinu vidljivosti i pokazati rezultate koji se ostvaruju kako bi građani imali uvid e, u ono što se radi u sklopu kohezijske politike. Osim toga, svi mi smatramo da mora postojati veća razina povjerenja svih dionika, svih subjekata koji su uključeni u provedbu kohezijske politike. To je ono što bih ja željela istaknuti. Veće povjerenje. povjerenje u tijela, povjerenje korisnika i svih e, uključenih subjekata. Ja sam uvjerena da svi mi zajedno možemo ostvariti kvalitetan rezultat. Svi mi možemo dati svoj doprinos e, i poboljšati sustav. Ako svi zajedno e, radimo u Europskoj uniji, uspjećemo naći odgovor za sve izazove. Naravno, rješenja za koja se odlučimo ovise o situaciji, ovise o kontekstu. Međutim, svi mi zajedno, europske institucije, građani Europske unije, odbor regija, svi mi podržavamo kohezijsku politiku i trebamo dati svoj doprinos Zahvalila bih e, i govornicima koji su govorili o značaju kohezijske politike za naše gradove. Zahvaljujem na savjetima koje ste iznijeli. Uvjerena sam da trebamo dalje zajedno raditi u ovom kontekstu u suradnji između Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta i komisije. Svi moramo zajedno raditi kako bismo ostvarili napredak. Zahvaljujem, a sada dajem riječ gospođi Vasilevoj. Hvala lijepa, gospođo Mihajlova. Da, doista me se dojmilo ono što je rekao gospodin Schneider eh, na temu predstojećeg predsjedništva Eh, hvala vam lijepa na vašim riječima i na doista eh, nadahnutim porukama. Trebamo dalje sudjelovati u raspravi, surađivati, razgovarati o različitim gledištima eh, koja utječu na kohezijsku politiku. Bugarska je jako dobro mjesto na kojem se može voditi ta rasprava. Kao što sam rekla, mi smo uvjereni da je riječ o iznimno korisnom instrumentu koji je vidljiv i e, koji ljudi podržavaju. Svi se mi slažemo da e, u sklopu ove politike možemo poboljšati e, životni standard i makroekonomske uvjete u mojoj zemlji i u drugim zemljama. I ono što ovdje trebamo je više raditi na širenju ove poruke približiti kohezijsku politiku našim građanima. Ono što mogu zaključiti temeljem rasprave koju smo danas čuli, e, kao prvo zahvalila bih na mogućnosti sudjelovanja u ovoj raspravi koju smatram iznimno korisnom. Kao prvo očito je da se svi slažemo i jednoglasni smo u zaključku da e, treba nastaviti provoditi kohezijsku politiku i svi se mi slažemo da e, moraju postojati osnovni instrumenti od kojih nećemo odustati. E, e, jedan od bitnih elemenata su bespovratna sredstva. E, svi se slažemo da je potrebno pojednostavniti ovu politiku, modernizirati je. Naravno da treba raditi na tome u ovom programskom razdoblju. To je možda najvažniji sadržaj uredbe. A treba unaprijediti fleksibilnost. Fleksibilnost treba pronaći više prostora u predstojećem e, zakonodavnom paketu. Tu govorimo o fleksibilnosti i što se tiče procedura, što se tiče pravila, mogućnosti za kombiniranje, a sve to onda rezultira u djelotvornosti, dovodi do rezultata, a pritom je naravno e, važno vrijeme. E, moramo e, biti sposobni e, djelovati u pravi trenutak, moramo biti snažni i jedinstveni, ali moramo biti i konkurentni, a stvari moramo obavljati u pravi trenutak. Zahvaljujem svima vama, nadam se da ćemo se uskoro naći u Bugarskoj i nastaviti ovu zanimljivu raspravu. U Bugarskoj ćemo organizirati razne forume početkom sljedeće godine na kojima će biti riječi o kohezijskoj politici, a u sklopu novog prijedloga komisije za višegodišnji financijski okvir. E, sa zanimanjem iščekujem nastavak rasprave u pozitivnom duhu i veselim se mogućnosti što ćemo početi raditi e, tijekom sljedećeg programskog razdoblja od prvog dana tog programskog razdoblja. Hvala vam svima još jednom. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo sudjelovati u raspravi. Zahvaljujem. Gospođa Krel, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. E, sasvim kratko bih zaključno rekla jednu napomenu. E, veselim se bugarskom predsjedavanju. Upravo smo sa jednom delegacijom bili u Sofiji i e, čini mi se da postoji snažan angažman e, u smislu kvalitetne, e, dobre kohezijske politike. To je vrlo dobra poruka koju će odaslati bugarsko predsjedništvo. Uvjerena sam u to. Drago mi je i što je ovdje mogla biti gospođa Plum, jer upravo smo sa jednom delegacijom bili i u Rumunjskoj. ima tu nešto što želim, posebno što se tiče ove dvije zemlje, a to su pozitivni primjeri, a oni postoje, vidjela sam ih vlastitim očima. E, primjere e, funkcioniranja i djelovanja kohezijske politike u samim regijama. Možda još jedna napomena. E, sigurno ste primijetili da se svi više manje slažemo oko toga što želimo. Međutim, izvan ovog prostora postoje i neki drugi koji stvari ne gledaju istim očima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 Upravo zato naš angažman e, unutar Europskog parlamenta i komisiji državama članicama, e, taj angažman bio bi daleko uspješniji ukoliko bismo mogli dokazati da postoji napredak u sklopu kohezijske politike i da e, postoje rezultati i da se sredstva isplaćuju. Najgore što se može dogoditi je da ako se stave na raspolaganje određena sredstva u europskom proračunu, da se ta sredstva sredstva ne povuku, ne iskoriste da se moraju vratiti. E, to duše dovodi do većeg proračuna u narednim godinama. To nije korisno za veći proračun u narednim godinama jer nemate argumentaciju da tražite veća sredstva. I zato se nadam da ćemo svi mi zajedno ostvariti rezultate i biti uspješni u našim namjerama. Hvala lijepa. E, gospodine e, Von Breska, evo, bit ćete zadnji govornik. Kao prvo zahvalio bih svima vama na jednoglasnoj potpori kohezijskoj politici. Drago mi je što ste nas podsjetili koliko je važna ova politika za europske građane. Ona počeva na partnerstvu i njezin je cilj e, unaprijediti, e, raditi na dobrobit e, europskih građana. Nažalost, primjeri uh, uspješnih rezultata kohezijske politike uh, ne prenose se uvijek i trebali bismo više raditi na tome i širiti te primjere i to bi bio dodatni motiv posebno u ovo kritično vrijeme kada se priprema novi prijedlog uh, koji kao što sam spomenuo će komisija pripremiti u proljeće sljedeće godine. Zahvaljujem svima na vašem doprinosu. Mi ćemo nastojati uzeti u obzir vaše komentare u mjeri u kojoj je to moguće. Mislim da je tu bilo vrlo korisnih sugestija. Želio bih samo spomenuti nekoliko stvari o kojima je bila riječ. E, što se tiče pitanja uvjetovanosti, e, ponavljam, tu smo pretjerali, tu nema nikakve dvojbe i tu moramo e, očito smanjiti opterećenje, no E, unatoč tome, još uvijek vjerujemo da što se tiče određenih vrsta ulaganja, e, postoje određeni preduvjeti koji su važni. Primjer, e, promet. Još uvijek ulažemo velika sredstva u promet u mnogim državama članicama, a ustanovili smo E, da u nekim zemljama ne postoje strateški planovi za razvoj prometne infrastrukture. Kako uopće možete u Europskoj uniji ulagati u prometnu infrastrukturu ako ne znate kakva je srednjoročna ili dugoročna strategija te zemlje što se tiče izgradnje prometne infrastrukture? To su pitanja na kojima će biti težište. Drugo pitanje, pojednostavljenje. E, naravno, nećemo ovdje biti revolucionarni, to je jasno, ali e, samo neke manje promjene promjene nisu dovoljne. Osim toga, naš je pristup da proučavamo uredbu članak po članak i pitamo se treba li nam doista taj članak. U nekim člancima nije nam jasno zašto zapravo moramo imati neku odredbu. Primjer, e, svi ste vi bili nadležni za određene programe i znate da možete trošiti sredstva samo e, u e, dotičnom području, ne znam, Brandenburg ili neka druga regija, ali u konačnici stvari su kompliciranije i postoje određene iznimke pod određenim uvjetima, možete trošiti sredstva i izvan programskog područja. I tu se ja pitam jedno pitanje. Ako se partneri u sklopu programa slože e, da žele potrošiti sredstva za sajam u Kini, jer to će pomoći poduzećima iz Brandenburga da budu prisutni i ostvare plasman na međunarodnom tržištu, da povećaju povećaju opseg poslovanja, zašto bismo to dovodili u pitanje? Ako se partneri u programu slože oko toga, onda ne bi trebale postojati prepreke koje postavlja Europska unija. To je samo jedan primjer. E, vratit ćemo se na ovo u proljeće sljedeće godine. Nadam se da ćemo onda biti podjednako uvjerljivi. E, isto se odnosi i na kontrolu i nadzor. U nekom idealnom, savršenom svijetu e, naprosto bismo se oslonili na nacionalne propise, jer nacionalni propisi su propisi s kojima su upoznata tijela državne uprave i institucije, jer što se tiče većine izdataka na nacionalnoj e, razini, e, ne možete imati s jedne strane europska pravila, s druge strane nacionalna pravila i provjeravati što je u skladu s čim. Osim toga, pritom E, ne možemo pak dopustiti da uopće ne znamo što se zbiva na terenu. Kao što znate, Europska komisija je na posljedku odgovorna za proračun i moramo imati određena jamstva i znati da ono što se zbiva na terenu, da se zbiva u skladu sa određenim standardima. Moraju postojati pravila, ali naš će cilj biti, kao što sam rekao, da u mjeri u kojoj je to moguće i u slučajevima kada vidimo da javna uprava uspješno upravlja sredstvima i bez nadzora iz Brisela, onda moramo pokazati povjerenje. E, nažalost, mi ne možemo donositi propise za odnos povjerenja. E, to je nešto što mora postojati i još nešto. Što se tiče kriterija raspodjele, moramo to ozbiljno razmotriti. Mislim da se više ne možemo samo oslanjati na kriteriji BDP-a. BDP će i dalje biti važan element bez obzira na sve, ali mislim da također moramo razmotriti i nove izazove i vidjeti u kojoj mjeri ovom politikom možemo odgovoriti na nove izazove. Bilo da se radi o socijalnoj uključenosti, inovacijama, energetici, klimatskim promjenama i tako dalje. I na naposljedku fleksibilnost i usmjerenost na rezultate. E, čuo sam e, da se mnogi od vas žale na to da ova politika nije dovoljno fleksibilna. Mi se slažemo s tim. E, trenutačno razmatramo i neke radikalne ideje. Primjerice, Zamislimo da opet imamo sedmogodišnji, e, višegodišnji financijski okvir i onda imamo program za prve četiri ili pet godina. Onda imamo preispitivanje, pregled nakon tog razdoblja i onda zajedno provjeravamo e, trebamo li primjerice nagraditi one koji su ostvarili dobre rezultate ili su se pojavili novi prioriteti, primjerice migracije, nešto što niste mogli predvidjeti. Tako da e, će postojati veća fleksibilnost u smislu raspodjele sredstava. Ali to će biti iznenađenje koje predlažem da ostavimo za sljedeću godinu. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala vam lijepa. Očito možemo očekivati neka iznenađenja sljedeće godine. Hvala vam na svemu što ste rekli, hvala vam na vašem doprinosu. Zahvaljujem svim članovima nacionalnih parlamenta na sudjelovanju u današnjoj raspravi. Hvala vam od srca. Uvjeravam vas, doista cijenimo vaše iskustvo, vašu potporu potporu koju iskazujete našem angažmanu angažmanu Europskog parlamenta na području kohezijske politike. Doista nam je drago što smo održali ovaj sastanak i vodili ovu raspravu, ostaćemo u kontaktu. E, bilo nam je drago što smo mogli čuti mišljenje nacionalnih parlamenta. Hvala vam na vašem današnjem doprinosu. A što se tiče općeg zaključka, e, svi mi koji sjedimo u ovoj e, dvorani e, želimo sve najbolje za budućnost kohezijske politike. Trebamo jednostavnu kohezijsku politiku koja funkcionira, usmjerena je na potrebe europskih građana, fleksibilnija je, transparentnija, razumljivija. To treba biti politika koja će služiti za ulaganje u zapošljavanje i rast u Europi. I mislim da svi zajedno možemo ostvariti taj cilj E, imamo jako dobro iskustvo u suradnji s komisijom što se tiče skupne uredbe, takozvane omnibus uredbe. Zašto ondje ne predstavite neke revolucionarne ideje? No, komisija je vrlo rigidna u sklopu pregovora, ali šalo na stranu. E, hvala vam lijepa, zahvaljujem na suradnji. Ovo je doista bila korisna rasprava. Nadam se da nije bila zadnja ove vrste i bit će nam drago ponovno vas u ugostiti u Europskom parlamentu. Zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima na pomoći u komunikaciji i ovime zaključujem sastanak. Hvala.